Dobro, kolege, malo ćemo čekati jer znamo da je ponedjeljak i da mnogi naši kolege još putuju. E, ali dobro, dosta smo čekali sve o svemu, pa ćemo sada početi, pardon. Dali smo malo vremena da bi kolege koji putuju danas, a znamo da su uvjeti putovanja teški i sve teži, međutim imamo i veliki dnevni red, pa prema tome moramo krenuti ipak. Idemo na prvu točku dnevnog reda, malo smo izmijenili dnevni red. Izmjena je da će točka broj 23 i 24. To ćemo dakle staviti prije 22. točke. Jer to mi ćemo imati održati zajednički odbor, sastanak sa parlamentarnim odborom za proračun. Tako da zbog toga ćemo i promijeniti taj redoslijed. Ali to je sutra, sutra poslije podne, Dobro. A onda imamo još jednu izmjenu dnevnog reda. Heidi, Heidi, dakle točka broj 8, Heidi Hautala. Transparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju. To je zamijenjeno sa točkom 21. a to je stanje u Iraku. I, e, tako da ćemo mi danas raditi ovu točku 21, a sutra popodne ćemo raditi točku 8. U redu, možemo li tako usvojiti dnevni red? Možemo, dobro, hvala. Što se tiče daljnjih objava predsjedateljice, ja mogu reći da Lou Michel je radio na projektu za mlade izvršne menadžere i izvršne e, službenike i stručnjake ne znam da li je u prostoriji s nama. I, dakle, to je radio naravno u svojoj, funkciji kao supredsjednik e, zajedničke parlamentarne skupštine a zemalja AKP i EU-a. Ali pošto ga nema, onda nećemo sad dalje o tome. Što sutra ćemo, s obzirom na obljetnicu plaze, imati zajednički sastanak sa interkomitijom kako bi vidjeli kako možemo, u 11.30 će se to održavati, da vidimo kako možemo poboljšati lanac vrijednosti. Zatim imat ćemo ove srijede, 25. posebni sastanak sa Concordom, Europskom konfederacijom nevladinih organizacija i raspravljat ćemo između ostalog i o budućnosti kotonu ugovora kao i o temi kako ćemo zajamčiti sve što je do sada u zadnjih nekoliko mjeseci usvojeno na bazi e, na području sprečavanja seksualnog zlostavljanja, genitalne mutilacije i tako dalje. Imam i nekih dobrih e, vijesti o našim ljudima koji ovdje rade. Prvo je odlična vijest da nam se Jesper Haklund vratio. On je prije godinu dana otišao u predsjednikov kabinet, ali sada se ponovno vratio i radi s nama Prema tome, Jesper, pa dobrodošao natrag. Osim toga bi želi Giulietti Pintili izraziti dobrodošlicu. Giulietti je došla kao novi asistent u odbor DEVE. I zatim Nikolaj Stefanutu, on više nije s nama. On je bio na nekoliko mjeseci s nama, ali sada je otišao gdje će, kako bi kratko radio s odborom DRA prije nego što ode kao časnik za vezu, da tako kažemo naš čovjek za vezu u Washingtonu. A sada sljedeća točka, to bi bila naša objave što se tiče naših kolega i zaposlenika. A sada imamo sljedeću točku, a to je usvajanje protokola prošlog sastanka odbora od 19. i 20. veljače. Dobro, nema ništa niko protiv, pa se to usvaja. A protokol od 27. veljače će biti na sljedećem sastanku na usvajanju. Sljedeće imamo usvajanje odluka koordinatora i preporuka koordinatora. E, to se sve nalazi u vašem dosjeu, to su preporuke i odluke od 20. ožujka. Prema tome, prije kraja ovog sastanka ako imate bilo kakvih e, primjedaba ili izmjena, to javite tajništvu. I zatim mislim da nemamo više ni jednu drugu objavu i možemo odmah krenuti na dnevni red današnjeg sastanka, to je zapravo točka šesta, a to je razmjena mišljenja sa Markom Lowcockom, zamjenikom glavnog tajnika un za humanitarna pitanja i koordinatorom za pružanje hitne pomoći. raspravljat ćemo o temu zašto je važna rad okra u našem odboru i općenito generalna tema je zašto je humanitarni sustav djelotvoran sustav. Mi znamo isto tako da je vrlo važna konferencija u Siriji u Briselu se organizira koja će iduća dva dana se održati. I prije, da nešto još kažemo gospodinu Lokalko, prije nego što je on od rujna 2017. naslijedio Stevena obrajena na tom mjestu pomoćnika, zamjenika glavnog tajnika UN-a za humanitarna pitanja. Bio je e, glavni tajnik u odjelu Velike Britanije o dijelu njihovog ministarstva vanjskih poslova za upravo za koordinaciju humanitarnih napora. I mislim da će u našem odboru, je isto tako poznat već jer smo mi puno puta surađivali s njim na tim pitanjima i mislim da će ova rasprava danas biti vrlo korisna. Pa sad da ne odužujem dalje, dala bih vam riječ, ali samo da napomenem E, ovdje smo, imamo Borgana Ventu i Norberta Noiza koji su u ime socijalista i pučana e, ovdje i koji su uspjeli stići do nas kao i još nekolicina kolega. A sada riječ dajemo odmah gospodinu Laukoku. Hvala vam. Evo, vi ste već vidjeli, mislim i znate dakle što ja radim u UN-u. Ja zapravo koordiniram humanitarne napade, na humanitarne napore i to u globalno, globalnom području. To znači i u to spada recimo i koordinacija humanitarnih napora Međunarodnog crnog križa kao i nevladinih organizacija. I nema zapravo više podrške nego ono što mi uspjevamo učiniti E, s vama jer Europska unija je zapravo najveći financijer, najveći donator za sve humanitarne pomoći i napore na cijelom svijetu. I u tom smislu vam želim ponovno zahvaliti na svim tim naporima. A zatim, da vam opišem moju procjenu trenutno globalnog humanitarnog sustava, a potom bih govorio malo konkretnije o na primjeru najvećih kriza kojima se bavimo. A zatim bih govorio o tome kakve se šanse otvaraju za budućnost i koja je tu središnja uloga Europske unije i dalje, a mislim da je vaš parlamentarni odbor Devi koji se tim bavi već i u, u u čemu su te šanse. Dakle, humanitarni sustav nikad još nije bio učinkovitiji na sada. Svake godine humanitarne agencije dospijevaju sa svojom pomoći do desetina milijuna ljudi i i uspijevaju sačuvati i spasiti tisuće života i više od toga. I prošle godine sam vidio svašta jer sam bio u Somaliji, u Siriji, u Jemenu, zatim e, zemlje Afričkim jezerima gdje su imamo posebne posebnu krizu, zatim bio sam gore kod Tajlanda i kod Rohingja, bio sam u Somaliji i Etiopiji, mi smo sad upravo govorili o Demokratskoj republici Kongo, isto Nje sam nedavno bio. Zatim Sudan i Južni Sudan. I gdje god odem, vidim tisuće agencija sa stotinama tisuća ljudi koji za to rade, koji trebaju milijunima ljudi pomoć. I uopće nije u pitanju, to je jasno da e, rad tih ljudi zapravo olakšava i omogućuje vaša pomoć, a bez tog posla bi milijuni ljudi umrli. Prošle godine smo imali katastrofu gladi u Jemenu, Nigeriji, Južnom Sudanu, Somaliji i to, tu se vidjelo recimo uz ostale krize koje su trajale kao u Kongu, Ukrajini i tako dalje, ali smo uspjeli puno tog učiniti. I kolaboriranje, suradnja sa lokalnim stanovništvom je vrlo bitno, kao i što smo vidjeli da je recimo sada ubrzana i poboljšana suradnja sa Međunarodnim crvenim križem a osim toga smo puno učinkovitiji jer sada svaki euro pomoći koji se negdje odvoji ide što je prije moguće i što je ciljanije moguće u spašavanje života direktno na teren gdje je to potrebno. A osim toga, moram naravno reći da ljudi s pravom primjećuju kako mi zapravo svake godine tražimo i zahtjevamo sve više i više novaca. Pa se ljudi pitaju kako je to moguće? To je dobro pitanje, to je dosta paradoksalno. S jedne strane, proteklih 40 godina stotinu država je na jednom dijelu globusa doživjelo nevjerojatno financijski, ekonomski uspjeh i razvoj i, koji se odrazio kompletno na jedno, zapravo unapređenje društva, smanjenje dječjeg mortaliteta i tako dalje. Ali s druge strane, više od 140 država nije doživjelo taj napredak, nego upravo je nazadovalo i u nekim od njih e, katastrofe samo napreduje i raste e, humanitarni užas. Prošle godine smo sa našim pozivima koje smo uputili e, za pomoći dosegli rekordne razine prikupljene pomoći. I postoje tri glavna razlika zašto unaprijed napretku ovih stotinu država na svijetu u zadnjih 140 godina. Postoje tri razlika zbog kojih su naši apeli za skupnim prikupljanjem sredstava i pomoći sve jači i sve glasniji. Kao prvo imamo da milijardu i nešto više ljudi na planetu nego što ih je bilo 2005. Većina tih novih ljudi se došlo i rodilo prvo u zemljama gdje je najveća potreba za humanitarnom pomoći. Druga, drugi razlog zbog kojih je taj naš poziv i potreba za pomoći sve veća je da pogotovo nakon 2010. vidimo jedan val sve e, jačih sukoba, jednu kontinuiranu eskalaciju nasilja. Evo, sam dobar primjer je upravo Sirija o kojoj smo govorili, ali u Jemenu recimo, u Iraku, u čitavoj Africi de facto ti sukobi su u neku ruku i vezani za ekstremizam i terorizam, ali i za druge vrste oružanih sukoba i zahtijevaju sve više pomoći. I treći razlog koji je zapravo možda i najjači razlog zbog čega su naši pozivi za pomoći sve veći je da su standardi za humanitaraca sve više. Vidite, ja sam pokušavao i recimo sredinom 80-ih sam radio kao humanitarac i pomagao recimo obiteljima u Etiopiji. A onda smo mi smatrali da je humanitarna pomoć hrana, piće i neki zaklon, neki šator. A sada? Sada imamo puno, puno šire i više standarde i šire zahtjeve. pokušavamo djeci omogućiti školovanje, zaštitu tih ljudi, pokušavamo im omogućiti da nešto rade i da neku egzistenciju zasnuju. I zato je zapravo je dobro da humanitarni napori postaju sve ambiciozniji jer i postaju sve učinkovitiji, jer tako trajnije smanjuju patnju. Postoji čitav niz važnih stvari i mjera koje možemo poduzeti kako bi ojačali humanitarne napore. Prvo je recimo naravno da se pobrinimo za financiranje e, humanitarne pomoći trenutno, ali zapravo ne trebamo ekscesivno povećavati. Međutim, šta se događa? Svijet recimo gleda da kad se javlja i rađa neki novi problem. I političari smatraju da moraju odgovoriti i javnost je uznemirena, novci se mobiliziraju i onda se agencije bacaju na posao. Ali to obično može potrajati i puno vremena. Za većinu izvora e, kriza s kojima se mi bavimo, bez obzira da li to bila prirodne katastrofe ili sukobi, dakle bez obzira suše, glad, kiše, poplave i tako dalje, mi ili potres, mi zapravo ne možemo predvidjeti kada će se to dogoditi. Mi ne znamo kada će sljedeći potres negdje katastrofično pogoditi i izazvati takve štete. Međutim, mogli bismo razviti sustav odgovora koji bi bio puno prikladniji da dobrim dijelom i anticipira da se takve situacije događaju. Dakle, moramo razviti mehanizme za osiguranje. Ja sam zapravo prvih nekoliko tjedana na ovom poslu proveo odgovarajući na uragane u Hondurasu i koje su tu bile katastrofe. Mi smo vidjeli da su eh, de facto humanitarne pomoći onda stizala već u roku od odmah, tako rekuš, najduže dva, tri dana, znači puno brže nego prije. Zatim, trebamo bolje koristiti ove podatke i indikatore koje imamo za rano upozoravanje i na taj način onda puno brže stavljati novce na raspolaganje da se bavimo sa posljedicama. Pogotovo recimo kad su u pitanju e, e, suše jer mi znamo da se u nekim situacijama one mogu čak i predvidjeti s obzirom na klimatske promjene i vidimo koje su katastrofalne posljedice. Dakle, moramo jasno, a mi možemo ponešto i anticipirati od tih problema, pogotovo kod te vrste prirodnih katastrofa. Zatim, možemo više učiniti na tome da e, udružimo humanitarne napore s ostalim naporima da se ljudima pomogne i mislim da mi je jako drago da su prije, nekoliko tjedana usvojili onu svoju rezoluciju u kojoj ste razmatrali humanitarne napore i sve instrumente koji se koriste. Imao sam priliku i sudjelovati zapravo i dati svoje mišljenje dok se pisao taj tekst. Ali mi mislimo, dakle, što se tiče svjetske agende kod humanitarnih napora, svijet ne mora naučiti kako će brže primjenjivati i odgovarati, brže provesti pomoć. Primjerice, u Somaliji gdje sam bio puno vremena zadnjih 25 godina, prošle godine smo se recimo bavili sa rizikom od gladi. I onda smo izgradili jednu posebnu platformu na tri tjedna smo na tri milijuna ljudi davali po malo novaca da se pripreme za te e, katastrofe koje slijede. Mi znamo da naravno suša najviše muči Somaliju i zbog toga ta ogromna glad. Pa smo onda htjeli one najranjivije u društvu koji su već registrirani u našem sustavu zaštiti tako da im damo novce, nešto novaca brže nego drugima i brže nego ikad prije da se mogu pripremiti za te suše. A takvi sustavi, zapravo preventivni socijalni sustavi se već za najranjivije koriste u čitavom nizu drugih zemalja, ne samo Somaliji i Jemenu. Ili još jedan primjer previše vremena humanitarne agencije e, provode u nekakvim kriznim situacijama na kriznim mjestima tražeći vodu. A pa bilo bi puno bolje da oni surađuju sa agencijama za razvoj i da zajednički onda zaustave daljnje pogoršanje situacije jer će raditi na tome da se nađu izvori vode i da se to izradi, skopa i osigura. Dakle vidite, imamo jako puno e, tu mogućnosti da poboljšamo naš rad ako povežemo recimo naše humanitarne napore globalno sa radom na razvoju, pomoći u razvoju. Ja sam jako cijeli život tome posvetio i vrlo sam strastven kad su te pitanja na dnevnom redu i vidite i naš novi glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je stavio upravo te stvari kao u prioritete upisao agende UN-a. A na taj način ćemo biti i učinkoviti što se naših troškova tiče. E, ne znam što ste još našli u tekstu, mislim, da ste to isto sadržava tekst kojeg ste vi osvojili u rezoluciji. Mi znamo da svaki euro koji se potroši kroz humanitarne agencije uzalud i to znači da neko dijete neće dobiti svoje cijepivo niti svoj nužni obrok. Prema tome moramo, mi se trudimo i motiviramo sve ljude da budemo što je moguće učinkovitiji u našem poslu. U tom kontekstu posebno pozdravljam napore parlamentaraca europskih koji doista daju sve da nam pomognu da budemo što je moguće učinkovitiji. Evo da se vratim na Istanbulski samit, tamo jako puno obećanja dano i jako puno e, obećanja i za pomoć u, gotovin, u novcu, u gotovini. Zatim se govorilo i o E, obavezama koje su mnogi preuzeli dugoročno, dakle da kažemo sa odgođenim e, djelovanjem i njihovim davanjem novaca jer su i krize, može se procijeniti mnoge vrlo dugoročne. I tu smo stvarno puno uspjeha čini se polučili. Kad sam počeo raditi ovaj posao, rekao sam e, mojim svim kolegama koji rade u mom timu, mojim zaposlenicima, to je divnih više od 300 ljudi, Rekao sam vam gdje god radili na najtežim mjestima na svijetu, među koje spada i Sirija pogotovo, gdje recimo imamo bombe koje non stop padaju ili 13 ureda koje imamo u DR Kongu. I e, to su sve jako teške pozicije, imamo i teške pozicije gdje su ljudi stacionirani u Somali i tako dalje. Međutim, te ljudi koji tamo rade su silno, silno predani, požrtvovni i strasni u ovom poslu. I rekao sam im da je zapravo E, jako važno da se pomognemo da se ljud, svijet osjeća bolje. Ali tri stvari pritom treba rješavati. Prvo, ne smijemo zaboraviti da u sukobima i ponašanju sukobljenih strani nastaju neki problemi koji često nisu skroz racionalni. To vidimo i u Siriji i Jemenu i drugdje. I mislim da se tamo kontinuirano onda koristi recimo taktika koja je protiv svakog ratnog prava, protiv svih međunarodnih humanitarnih konvencija, jer idu na dugotrajne opsade gradova, ljude izgladnjuju, onemogućavaju im pristup vodi, zatim napadaju bolnice i tako dalje. Zatim, recimo na Balkanu sam radio 90-ih puno i bili smo vrlo tužni, očajni pače i mi smo znali da su gospoda Mladić, Karadžić i Milošević ipak na kraju svega onog što su radili držeći Sarajevo pod opsadom i sve ono drugo što su radili što je protiv svakog humanitarnog i ratnog prava na kraju ipak našli svoj put da ih se procesuira u Hagu. To je jako bitno da se to ne zaboravi, ali tu trebamo napredovati. Druga stvar koju treba razriješiti, na koju upozoravam svoje suradnike, je sljedeća. To je u vezi sa nedostatkom krizom hrane po mom mišljenju se glad može iskorijeniti iz, da kažemo, naše egzistencije. 99,9% znamo da se puta to u povijesti moglo učiniti. Ja sam inače mal, po, podrijetlom Irac i svi smo mi odrasli s time kakva je bila ona grozna kriza gladi u Irskoj kada su irski krumpiri kompletno se otrovali i Irska umirala od gladi i krenula u dijasporu ali mi znamo da je bilo i drugih gladi na svijetu, velikih katastrofa gladi, ali nema nikakvog objektivnog razloga zašto ne bismo iskorijenili glad među ljudima na svijetu, jer to moguće. Treća stvar je gdje bi volio da imamo veći napredak, a to je da se povratak raseljenih i izbjeglica a u međuvremenu naravno njihovo zbrinjavanje. Mi smo imali velike borbe oko smještavanja izbjeglice. znamo svi recimo zbog sirijske krize. Ali problem je i sa raseljenim licima, onima koji nisu napustili granice svoje države, ali su se morali napustiti svoje ognjište, svoj dom, svoj habitus i onda negdje unutar granica svoje zemlje se tražili sklonište i zaklon. Dakle, za te ljude isto moramo na te ljude paziti, na te raseljene i pomoći im, jer su uglavnom potpuno u neadekvatnim uvjetima žive, pa im se mora pomoć. Gdje god idete, e, mi uvijek gdje god se nađemo na terenu razgovaramo sa tim raseljenim osobama unutar vlastite zemlje i koga god smo pitali svi su rekli da se groze pomisli da budu onim skupnim E, logorima smješteni jer je to prilično grozno i da traži bilo gdje mogućnost da normalno nastave život. E, zatim imamo tih dakle problema mi znamo s naše strane sa izbjeglicama i migrantima, to znamo, ali bi to trebali riješiti ako pomognemo raseljenima koji ostaju unutar vlastitih nacionalnih granica, mislim da ćemo bitno pomoći i kod ovih velikih tokova migranata i izbjeglica. A sada na kraju da vam kažem još jednu, opet jednu važnu stvar. Vaša podrška nama nam je nevjerojatno važna. I nadam se da možete vidjeti kroz sve ove rezultate i ove podatke koje dobivate redovno od nas gdje se ažuriraju, e, vidite da vaša pomoć ide do milijuna i milijuna ljudi u svijetu. Hvala vam na vašim riječima, to će nam dati neke ideje za budući rad. Imaju li kolege pitanja? Bogdan ili Norbert? Evo izvoli Bogdan iz EPP-a, iz najvećeg zastupnika. Ja se slažem s ovim važnim informacijama i moram reći da se slažem s tim stajališem da bismo trebali pripremiti fleksibilan program koji se može mijenjati, posebice vezano za ono što ste rekli, tu sam se to zabilježio. Dakle, kako možemo aktivnije odgovarati dakle kako možemo prijeći s jednog na drugi na brži način. Ako pogledamo ovo zadnje izvješće o sigurnosti hrane i o tome kako tu izgleda situacija u situacijama koje su pod sukobom, onda vidimo da ćemo imati vrlo zabrinjavajuću situaciju nakon 2040 godine jer se čini da se trenutno ne radi dovoljno o tome. Mene zanima nešto o prikupljanju podataka jer mi radimo na digitalizaciji, kako možemo iskoristiti tu mogućnost da povežemo sve te informacije, da ih iskoristimo kako bi poboljšali situaciju u našim zemljama. Hvala. Da, program po pitanju digitalizacije ste govorili o Somali i tako dalje. Zabilježit ćemo se nekoliko pitanja, onda ćete moći odgovoriti. Norberte, jesi li ti htio nešto pitati? Hvala vam lijepa na zanimljivom izvješću. To je izvješće koje se temelji na mnogim godinama iskustva. Mislim da je važno isto tako to naglasiti. Na početku ste imali mnogo pozitivnih vijesti. Mi smo i dalje najveći donator. Poboljšala se učinkovitost. A spomenuli ste isto tako i da sam u tome je dalje potrebno staviti na stranu mnogo novca kako bi se riješili ti problemi. Mislim da ono što mi možemo napraviti u Europskom parlamentu je sljedeće. Moramo obraniti proračun za humanitarnu pomoć, jer tu ima uvijek nekih napada na taj proračun ili se pokušava taj novac e, na području razvojne politike nekako iskoristiti, ali se ne usredotočuje taj novac na humanitarnu pomoć. Mislim da novac za humanitarnu pomoć ne treba koristiti u druge svrhe. To je humanitarna pomoć i onda se trebamo usredotočiti na to. A s druge strane mislim da trebamo biti ponosni na to što smo i dalje u stanju biti najveći donator i što se doista je poboljšala učinkovitost. I e, zbog toga što sada pokrivamo mnogo više od samo onih svakodnevnih potreba ljudi koje treba riješiti, već dakle gledamo kako možemo omogućiti e, životne perspektive ljudima, posebice izbjeglicama te raseljenim osobama. A i Bogdan Venta je spomenuo da moramo vidjeti kako izgleda odgovornost. Dakle, unutar međunarodne zajednice moramo biti vrlo strogi jedni prema drugima, ne samo onako kako smo, to napravili e, u slučaju Srbije, već da se složimo oko svega toga u međunarodnoj zajednici, da tu poštujemo zdrav razum i da ako netko dakle, treba snositi odgovornost, da onda tu moramo nešto napraviti. A mi smo naravno odgovorni prema našim poreznim obveznicima koji nas pitaju koliko su učinkoviti ti instrumenti. I htio bih još na kraju spomenuti da smo prošli tjedan francuskog predsjednika gospodina Macrona imali kao gost u Europskom parlamentu i on je iznio jednu pomomičnu vrlo dobru ideju da bismo trebali naime davati više novca zajednicama kada pokušavamo riješiti ovaj problem s izbjeglicama. Svi znamo da solidarnost još nije na razini na području Europske unije kada pogledamo određene države poput Poljske, Mađarske, Slovačke. A trebali bismo uložiti u one zajednice, u one lokalne vlasti koje su spremne pomoći izbjeglicama i raseljenim osobama. Mislim da je to doista dobra ideja i ne bismo trebali kažnjavati druge, već pomoći onima koji žele nešto učiniti. I zadnja točka, kao, budući smo najveći donator, što je sa razvojem država poput Kine i sličnih američkih država i Rusije i možda Indije, kada se radi o tome da se pruža podrška humanitarnom radu. Evo ja imam nekoliko kolega, ali moje dvoje kolega je već postavili mnogo pitanja, može da odgovorite na to, pa ću onda ja postaviti svoje pitanja, izvolite. Hvala vam lijepa što ste mi postavili toliko važna pitanja. Što se tiče onoga što je pitao gospodin Venta, mislim da digitalizacija pruži doista veliku priliku da se humanitarna pomoć retransformira. Evo dva primjera za to. Prvi primjer je taj kako možemo iskoristiti podatke kako bismo predvidjeli probleme do kojih će doći u budućnosti i onda krenuli ranije djelovati. Naravno, to nije samo dobro u smislu smanjenja patnje, već isto tako je i mnogo jeftinije jer možemo zadržati kontrolu nad finanskim sredstvima, ne dopustiti da situacija izbjegne kontroli. Mi pokušavamo sada vidjeti kako možemo iskriti nove podatke, kako bismo ranije počeli djelovati. Evo primjerice u američkim državama kada javna tijela za zdravstvo analiziraju e, situaciju po pitanju tamo gdje će izbjeći e, epidemija gripe, onda ne gledaju broj ljudi koji odlaze doktoru, niti broj ljudi koji odlaze u ljekarnu kako bi kupili lijekove, već ono što gledaju je broj ljudi koji na kompjuteru ili na iPadu traže e, koji su simptomi gripe. Postoji velika korelacija između toga i nadolazeće epidemije. I taj isti pristup se može koristiti u smislu velikih, velike količine podataka i u humanitarnom odgovoru. Primjerice, jedna anegdota. Znamo da u Somaliji eh, ranije prošle godine je korištenje podataka na privatnim mobilnim telefonima palo kako su iscrpili svoje resurse, što je bio indikator da su ljudi sada jako izloženi riziku od gladi. To je moj prvi primjer. A moj drugi primjer je korištenje mobilnog novca i e, takozvanog blockchaina kako bi se izbjegli problemi sa pristupom. Jedna četvrtina milijuna ljudi je izgubila 2016. godine svoj život u e, toj situaciji gladi u Somaliji zato što je Al-Shabaab spriječio e, međunarodne agencije da dopru do ljudi koji su živjeli u regijama koji su bili pod njihovom nadzoru. Mnogo je teže takvim skupinama spriječiti protok mobilnog novca nego primjerice e, preteći e, konvoj sa hranom Crvenog križa. Ono što smo naučili od prošle godine Somalije je to da ako ljudi imaju platežnu moć, čak i u tom obliku, da tržišta mogu funkcionirati i da onda mogu iskoristiti to mogu pokazati recimo SMS poruku kako bi kupili hranu na lokalnoj tržnici. Taj sustav dobro funkcionira, dakle u najtežim uvjetima ako se koristi digitalna tehnologija onda se može ljudima pomoći. To je nešto što nismo mogli tako učiniti u prošlosti. I vjerojatno bih vam još mogao pola sata govoriti o tome. Doista sam strastven što se toga tiče jer je to velika prilika da e, promijenimo rad kako se odvija humanitarna pomoć da prijeđu na pitanja gospodina Noizera. Htio sam samo prvo reći da ove teme koje su spomenuli, da su to upravo one teme koje je zvojno povenik Seljanides te kolege Zekoa i iz glavne uprave iz komisije spominju u raspravama s nama i nadam se da su parlamentarni zastupnici ponosni na ulogu koju igra agencija ECO. Ona je glavni akter kada se radi o e, humanitarnoj pomoći. Oni obavljaju fantastičan posao i samo se nadam da svi znaju e, koliko je dobar taj instrument kojeg Europska unija ima u smislu uloge koju ta agencija ECO nosi. Potpuno se slažem s vama što se tiče polaganja računa. Kod humanitarnog rada se zapravo radi o vrlo jeftinom načinu e, spašavanja života. Dakle, otprilike 70 eurocenta dnevno košta spasiti život e, jedne osobe tijekom godinu dana koja je u nekoj humanitarnoj krizi. Dakle, to je doista dobar omjer troška i e, postignutog. Humanitarne agencije koriste sav novac kojeg ima raspolago na dobar način. Ja, sam inače računovođa, studirala sam ekonomiju, išla sam u e, poslovnu školu i doista mi stalo do toga da novac doprije do onih ljudi kojima je to potrebno. Jer novca nije nikad dovoljno i ako ga dobro ne koristimo, ako dobro njime ne upravljamo, onda nećemo uspjeti zaštititi ili spasiti onih osoba koliko bismo to mogli inače. Isto tako je bilo važno ono što ste rekli da trebamo proširiti e, podjelu tereta. Dvije trećine novca kojeg mi raspodjeljujemo svake godine dolazi u glavnih pet donatora i mislim da bi taj teret trebalo bolje rasporediti. Ranije ove godine sam sa e, Ujedinim Emiratima i Saudijskom Arabijom e, govorio o doprinosu od više od 900 milijuna e, američkih dolara za Jemen. To je bio najveći pojedinačni doprinos na poziv Ujednih naroda i oni su to platili jednokratno i sav taj novac je pristigao sada na naše račune. Ono što nam je potrebno je više takvih primjera, onih koji bi mogli eh, doprinijeti više da preuzmu tu jaču ulogu. Mislim da je to nešto na čemu bismo mogli postići napredak u idućih nekoliko godina jer je to u interesu sviju da se ti problemi riješe. I to me dovodi do još jedne druge točke koju sam htio spomenuti vezano uz vaša pitanja. Bolje je za sve, neovisno o tome gdje su na svijetu, da se problemi riješe tamo gdje nastaju, a ne da im se dozvoli da se prošire. Svi se sjećamo kako je milijun ljudi 2015. godine, većinom iz Sirije, došlo do Europe i to je većinom bilo zbog toga što su oni napori za prikupljanje financijskih sredstava iz 2014. godine kako bismo pomogli tim ljudima na terenu bilo manje uspješno nego prethodnih godina 2012. i 2013. godine poruku koju pokušavam prenijeti svima onima koji dolaze na konferenciju u Briselu ovaj tjedan je ta da je doista važno da se na naše pozive prikupi dovoljno financijskih sredstava ove godine i glavni prioritet mi je da imamo dovoljno resursa za Jordan, e, Libanon i Tursku. To su države koje ugošuju najveći broj izbjeglica kako bi se oni mogli brinuti za izbjeglice, ali isto tako kako bismo mogli sačuvati stabilnost u tim državama, posebice je to važno za Jordan i za Libanon koji snose ogroman teret i to čine proteklih osam godina. Ali kao i sa svim drugim problemima bolje ih riješiti tamo gdje nastaju, a ne da se onda moramo nositi sa posljedicama do kojih može doći onda i na nekim drugim mjestima. Što se tiče mojih pitanja, Mogu reći da smo Norbert i ja bili u izboričkom kampu u rujnu 2015. godine u Turskoj. Bili smo tamo baš u onom trenutku kada je ta cijela situacija se razbuktavala. I ono čega se najviše sjećam je bio bijes turskih vlasti koji su osjećali kao da su e, sami, kao da je sve prepušteno njima. I onda je taj bijes doveo do toga da su jednostavno otvorili vrata i e, onda su na neki način nam rekli što se može dogoditi kada oni ništa ne čine i kada ne odgovore na, na tu situaciju. Kasnije ćemo postaviti pitanja komisiji na ovom sastanku i jedan moj kolega će postaviti pitanje upravo o toj konferenciji u Siriji ovog tjedna. I dakle imali smo samo 53% isfinanciranog onog što smo tražili u 2018. godini, a samo 40% tog iznosa je trenutno već stavljeno na raspolaganje. Dakle, to je od, eh, od konferencije od prošle godine. Dakle, 6 milijuna za tri godine se je prikupilo, ali samo je 53% toga doista onda i potvrđeno, a vidjeli smo da su se obezali na veliku količinu besplatnih sredstava, ali se onda to nije ispunilo, a to je upravo ono što je potrebno ako želimo postići bolje rezultate u Siriji. A moja druga točka, doista mi bilo drago čuti ono što ste rekli o pridržavanju međunarodnog, međunarodnog humanitarnog zakona i da se vratimo u tu situaciju da svi koji sude u tom sukobu poštuju međunarodni humanitarni zakon. Dali smo dvijema mladim e, ženama iz jezitske, zajednice iz Iraka e, Saharovu nagradu i jedna od njih je na našoj plenoj sjednici spomenuo točnu osobu e, koja ju je iskoristila. To je bio jedan radnik u javnoj bolnici. Ona je spomenula imenom. Dakle, pitanje je hoće li se riješiti taj, taj humanitarni aspekt, ali su tako i hoće li se riješiti e, ti, e, ta zlodjela. Naravno, to je pojedinac, ali kada se države tako ponašaju, onda imamo taj problem sa državama, ne samo sa tim pojedinim borbenim skupinama i sa tim sukobom i sa tom kaotičnom situacijom, ali kada se same države ne pridržavaju međunarodnog zakona, da imamo i to. Sviđa mi se vaša ideja o iskorjenjivanju gladi. Sada pripremamo novi krug programa za Europsku uniju. U svibnju će Europska komisija objaviti višegodišnji financijski okvir, dakle proračun za 2021. do 2027. godine sa čitavim nizom novih programa i možda bi nam cilj za sljedeći saziv parlamenta, za sljedeće parlamenta se trebalo biti upravo e, to pitanje iskorjenjivanja gladi. Kada bismo tražili neku promjenu našim instrumentima, što bismo da trebali zatražiti, što biste nam preporučili kao promjenu. I na kraju što se tiče raseljenih osoba, dakle interno raseljenih osoba, posebice izbjeglica u susjednim državama, koji su najbolji primjeri koji ste imali prilike vidjeti kada se radi o državama koje su se bavili, e, bavile internacionalnim osobama unutar svoje države ili izbjeglicama iz drugih država. Mi ćemo za nekoliko tjedana ići u Ugandu i čuli smo da je Uganda dobar primjer za to, zato što su dali ljudima mogućnost da vode normalni život. A i u Turskoj smo vidjeli neke impresivne primjere, nekoliko pokušaja turskih vlasti da pružaju podršku ljudima u izbližim kampovima da žive normalnim načinom života, imaju tržnicu, imaju supermarkete, koriste e, pripet kartice i to im omogućava da onda kupaju i, kupuju i sami kuhaju e, svoju hranu. I to je ono što sam imala prilike vidjeti na drugim mjestima, da je to ljudima važno kako bi imali dojam da žive normalnim obiteljskim životom, kada kupuju vlastitu hranu i kuhaju vlastitu hranu. Evo, to je možda dovoljno pitanja od mene. Vidim da je gospodin Schaffhauser e, isto tako tu i on bi vam također htio postaviti pitanje. Izvolite. Da, gospođo predsjedateljice, ispričavam se. Imali smo sasnak od Brafet, tamo sam govorio o Libiji, pa nisam mogao onda biti istodobno i tamo i ovdje. A tamo sam isto tako punopravni član, a moj asistent mi je sada rekao da vodite upravo ovu raspravu, pa bih ja stoga vam postavio sljedeće pitanje. Kao prvo, mislim da ovaj sustav humanitarne pomoći nije jako učinkovit, ja to govorim na temelju e, svog iskustva. Ne kažem naš sustav, nego općenito sustav da nije učinkovit. Zašto? Zato što smo sustavno svjedoci toga da se često države uništavaju, evo slučaj je takav Libije, slučaj je bio takav i Sirije, da nismo mogli zahvaljujući Rusiji spasiti Asada. I u jednoj takvoj situaciji nema više države i je vrlo teško onda na učinkovit način e, tamo usupati humanitarnu pomoć. Onda radimo preko udruga civilnog društva. Ali ono što je sigurno, i s tim u vezi vam želim postaviti pitanje, ono što je sigurno je da kada radimo putem udruga civilnog društva, nevladinih udruga, da onda ćemo sve više morati pomagati. Mislim, ne znam, nemam nikako drugačije iskustvo, ali samo država može preuzeti svoj razvoj. To smo vidjeli u svim državama, nismo nikad vidjeli da neka nevladina udruga može pomoći ponovnoj izgradnji ili razvoju države. Dakle, od tog trenutka kada mi pomažemo nevladinim udrugama kako bi one radile na hitnoj pomoći, se nalazim u jednom značajnom krugu. I mogu vam reći da ćete vi još i više ili godine morati intervenirati sve do točke kada neće više biti novca za to, zato što će se posvuda javljati ista situacija. Dakle, kako možemo izaći iz tog začaranog kruga? To je pitanje koje postavljam ne baš vama i vašem, e, vašem radu, ne, nije vezano vašu analizu, već me kako izaći iz tog začaranog kruga od nas se traži da još i više pomažemo, još i više interveniramo, a ono što je sigurno je to da neće nevladine udruge ponovno izgraditi državu i omogućiti nam da interveniramo manje u tim državama. Dakle, kako izaći iz tog začaranog kruga, kako ponovno izgraditi države, kako napustiti taj začarani krug. Dakle, to je ono temeljno pitanje vezano uz koje očekujem vaš odgovor. Hvala. Hvala, imate sad riječ za odgovore. Hvala. započnem prvo s vašim pitanjem o Siriji. Ne znam e, hoće li se naš apel za ovu godinu usvojiti i čuti. 3,5 milijardi dolara to je potreba za 13 milijuna Sirijaca koji trebaju humanitarnu pomoć unutar države, a 4,5 milijardi dolara su potrebe za E, pa upravljanje migracijskim tokovima, izbjeglicama izvan Sirije. Ali time ću sad odgovoriti na vaše pitanje, ali možda i šire. Kao što sam rekao, mislim da bismo trebali odgovoriti izdašnošću na ovakav problem. Jer vidjeli smo što se događa kad nemamo dovoljnu razinu izdašnosti. Europske institucije kako bi mogle dati doprinos e, postizanju ovoga cilja i kako bi se stvorila sigurnost opskrbe hranom i iskorijenila glad, e, institucije bi mogle uzeti u obzir dugoročnu instituciju, e, dugoročnu perspektivu u planiranju. na primjer, što se tiče programa AKP-a, to je dobar primjer gdje imate model koji je što dugoročniji koji bi drugi mogli slijediti. Što veći broj e, država bude sudjelovalo u tome, na primjer 30 ili 40, to će program biti uspješniji. Moramo biti realistični. Neke države su podložne sušama i u njima će suše biti još češće zbog klimatskih promjena. Pa onda mi trebamo pokušati ubrzati njihov razvoj, ali moramo razviti također e, e, sigurnosne sustave na temelju kojih ćemo moći izdvojiti sredstva brzo i efikasno u slučaju sljedećeg pojavljivanja problema i to nije strategija koja vredi samo za područja koja su podložna sušama. Što se tiče nesigurnosti opskrbe hranom i gladi, situacija je vrlo slična. Trebamo odgovoriti na potrebe ljudi koji trebaju našu pomoć. Nemamo jedan recept kojim ćemo obuhvatiti sve te elemente Druge države su u proteklih 50 godina napravile mnogo. Što se tiče raseljenih osoba i primjera koje ste dali, mislim da ste dali svakako dobre primjere ali već mnogo godina imamo politiku o izbjeglicama i ljudi bježe iz određene zemlje kako bi imali pristup uslugama i boljem životu. Mm, ne radi se o osobama koje treba parkirati u nekakvom kampu i onda hraniti, nego radi se o osobama koje treba dobiti šansu za bolji život. Na konferenciji o Siriji e, koja se dogodila u Londonu 2016. godine, rezultat je bio dogovor sa Jordanom kako bi se dala Jordanu podrška u tome da pomognu sirijskoj djeci da dobiju izobrazbu i da se sirijcima u Jordanu dadu radne dozvole kako bi oni mogli tamo radili. Europska e, unija je u tome pomogla. A sada postoji mnogo bolji pristup e, rješavanju izbjegličke krize nego da se ljudi drže u izbjegličkim kampovima gdje ne mogu sami riješiti svoje probleme. A 2016. godine smo imali vrlo pozitivno nam dogovor i u Libanonu i Etiopiji se dogodilo i nešto slično. Posljednje pitanje koje je postavljeno, na njega ću odgovoriti ovako. Ja sam radio na ovim pitanjima već 30 godina. Humanitarni sustav je efikasan, djelotvoran jer spašava desetke tisuća života svake godine. E, dopiremo do sve većeg broja ljudi. Svijet bi bio puno bolji kad bismo mogli spriječiti e, masivnu, masivan gubitak ljudskih života, to je jasno. U svakoj državi e, sama država treba odigrati važnu ulogu kako bi građani se mogli razvijati i kako bi mogli imati život u kojem su njihove potrebe zadovoljene. Ali nažalost u nekim slučajevima država to ne može ili ne želi učiniti i zato UN u rezoluciji iz 1991 i sve države članice UN-a su se složile oko toga da u nekim slučajevima kad država ne želi ili ne može e, nešto učiniti, onda međunarodna zajednica treba ponuditi humanitarnu pomoć. A vrlo često nevladine organizacije čine odličan posao u posljednjem dijelu e, dostavljanje humanitarne pomoći i međunarodne e, nevladine organizacije poznaju lokalnu situaciju i e, u stanju su dobro djelovati. Po mom sudu, nevladine organizacije u mnogim e, zemljama u razvoju igraju važnu ulogu u dostavljanju pomoći, ali i u tome da traže odgovornost od vodećih e, figura u državama lobističke skupine, pružatelji usluga i druge interesne skupine su jako važne u e, pružanju pomoći. Država je jako važna, e, važan element u svemu tome, ali kad imate krizu, nevladine organizacije imaju još važniju ulogu. U redu, hvala. Još smo govorili o smanjenom prostoru za nevladine organizacije za civilnog društva u mnogim državama, a to je i njihov posao da pitaju e, vlade e, da od njih zatraže da polažu račune za ono što čine. Hvala što ste danas bili sa nama. Dali ste odličan pregled. Mislim da ste time dali materijal za razmišljanje o vašim programima i našim programima i planovima za budućnost u pogledu humanitarne pomoći. Povjerenik Stiljenides nam je blizak i mm, dobro je da se uvijek misli na izobrazbu u kontekstu izbjeglica. Nadam se da će se to uzeti u obzir i na konferenciji o Siriji ne, ne radi se samo o novcu, nego o tome da se ljudima pruži bolja budućnost. Hvala. Okay, thank you colleagues um, for that. We can move on to item. Hvala sada prelazimo na točku broj šest, odnosno ne, sedam. to je proračun Europske unije. Govorit ćemo o sredstvima za razvojnu pomoć. Ovdje imamo općeg izvjestitelja, glavnog izvjestitelja za proračun za 2019. godinu. To je gospodin Daniele Vioti. Hvala što ste došli točno na vrijeme. Oprostite što ste čekali nekoliko minuta, ali s nama je bio zamjenik glavnog tajnika UN-a za humanitarna pitanja pa smo govorili o financiranju humanitarne pomoći. Nadam se da ćete nas ispričati zbog toga što ste čekali. Izvolite, imate riječ kako biste nas izvijestili o proračunu za 2019. godinu. Hvala. Hvala predsjedavajuća. Imam veliku odgovornost sada kad ste me pitali da vam nešto pozitivno kažem o ovom proračunu. Zahvaljujem vam što ste mi dali priliku da izložim nekoliko činjenica. Sada ću reći koja će biti moja metoda izlaganja. Ja sam e, glavni izvjestitelj za proračun za iduću godinu. Moja je metoda ta da potaknem na sudjelovanje u radu koji ćemo sada predstaviti i u svim kontaktima koje ćemo imati s vijećem i komisijom na samom kraju kod pregovaranja. Tako da već danas započinjemo s ovim poslom e, u suradnji s komisijom. Želim se dotaknuti samo glavnih točaka. Mislim da odbor 9. to treba učiniti. To je već e, sadržano u smjernicama koje smo i glasali u ožujku, a to će biti ključne teme za proračun iduće godine. E, moramo uvijek biti vrlo oprezni što se tiče migranata, izbjeglica i tražitelja azila. moramo uvijek imati na umu koji su troškovi vezano uz pojedine krize koje bi mogle izbiti što se toga tiče. Bez obzira na financijsko planiranje, Europski parlament bi trebao tražiti dodatna financiranja za humanitarnu pomoć. Nakon toga imamo temu instrumenta za izbjeglice u Turskoj. Ovo je vrlo važna tema, kao što znate trebalo bi krenuti financiranje e, drugog obroka pomoći za Tursku. Ali e, oko toga još nije došlo do dogovora unutar vijeća u pogledu toga kako bi se trebalo financirati taj iznos od 3 milijarde. Komisija je predložila, mi se slažemo s time, da se prati ono što je učinjeno u prvom obroku, dakle dvije trećine je zdvojeno iz doprinosa država članica, ali još uvijek nije došlo do dogovora u tom pogledu unutar vijeća, zato što, e, kao što su nas obavijestili, neke države članice bi htjele da 3 milijarde bude izdvojeno kompletno iz proračuna Europske unije, a to po našem sudu nije prihvatljivo. To je nešto s čime se ne slažemo jer države članice trebaju preuzeti vlastiti dio odgovornosti u tom smislu. Vidjet ćemo što će se sutra i preksutra dogoditi na konferenciji o Siriji koja će se održati ovdje u Briselu. Tu se već kao Europska unija zalažemo sa 275 milijardi eura za 2017. godinu. I vjerujemo da će se potvrditi 560 milijuna za razdoblje od 2018. do 2020. Vjerojatno će to biti iz proračuna Europske unije za vas e, kao odbor, ali i za čitav parlament, za mene osobno, za sve nas, vrlo je važna tema URBE. To je agencija UN-a za e, pomoć palestinskim izbjeglicama. Ova je tema vrlo važna e, i s njom ćemo se baviti idućih mjeseci. Moramo shvatiti kako se suočiti s odlukom SAD-a da ne dade tradicionalan doprinos toj agenciji. SAD je izdvajao određena financijska sredstva koja će sad nedostajati, mi ćemo to trebati pokriti, vjerojatno će se parlament trebati dosta angažirati oko toga. I još e, dvije stvari sam htio spomenuti što se tiče humanitarnih, izdvajanja za humanitarnu pomoć u tom slučaju imat ćemo e, neodređene prioritete e, zbog toga što imamo broj izbjeglica koji se stalno povećava. Tu imamo i razne druge izazove, e, prijetnje sigurnosti u Siriji, Jemenu, Iraku, Ukrajini, Afganistanu, Mijanmaru, Libiji, Sahelu, Čadu, rogu Afrike i tako dalje. Mm, također e, će doći do sve više prirodnih katastrofa zbog e, klimatskih promjena. To je još jedna vrlo važna tema na koju ćemo se trebati koncentrirati. I posljednje što sam htio reći, a jako je važno, time mm, možemo ojačati položaj odbora DEVE, a to je to Instrument za razvojnu pomoć i humanitarna pomoć imaju vrlo dobru razinu e, realizacije što se tiče sredstava za plaćanje, ali što se tiče također e, sredstava za e, preuzete obveze. To je jako važno i to je poruka koju trebamo prenijeti vijeću. Hvala. Hvala vam. Gospodin Arne Lic nije danas s nama, on izvjeti za mišljenje, ali ti si Norbert ovdje umjesto njega, zar ne? Da. Ali mislim da je naš kolega Rübih izvjestitelj, Arne Lic izvjestitelj u Sjeni, zar ne? Ali ja mogu odraditi e, posao umjesto izvjestitelja u Sjeni onda. Da, u redu, on je izvjestitelj za mišljenje. Dobro, imam nekoliko natuknica, bez obzira li to za izvjestitelja, izvjestitelje u sjeni, napomene su iste. Hvala Daniele. što si danas ovdje u ime odbora za proračune. Imamo neke prioritete za proračun 2019. godine koje želim spomenuti. A također ćemo ih e, predstaviti, izložiti u našem mišljenju. E, proračun treba e, izvršavati ciljeve održivog razvoja, to znači među ostalim moramo se boriti protiv siromaštva, ulagati u obrazovanje, u emancipaciju žena i djevojčica i u djelovanje protiv klimatskih promjena. Konkretno sada očekujem da će se zadržati razina plaćanja i obveza u instrumentu za razvojnu pomoć, a ovdje jedna važna točka to što novac za instrument za razvojnu pomoć se neće dodjeljivati za sigurnost i mir, kao što je rečeno u trijalogu što se tiče amandmana izmjene ovog instrumenta. Osim toga trebamo se koncentrirati na migraciju i osigurati to da se neće smanjiti doprinosi za 2019. godinu. Osim toga, naš prioritet je pružati e, troš, e, troškove rashode za humanitarnu pomoć kojima će se postići ciljevi pružanja humanitarne pomoći u ovim spomenutim područjima. Izazovi klimatskih promjena e, su se povećali proteklih godina. Ciljevi cilj održivog razvoja broj 13 postaje sve važniji, e, klimatska diplomacija i prilagodba proračuna u e, četvrtom poglavlju e, nužne su strategije. To su napomene našeg izvjestitelja. Hvala, Heidi Hautala. Hvala, Linda. Ovu raspravu vodimo bez dokumenta zato što je to tek prva razmjena gledišta o proračunu za 2019. godinu. Ipak želim prenijeti zabrinutosti koje su izražene u sklopu revizije na sredini razdoblja e, instrumenta za razvojnu pomoć. Zabrinutost se tiče migracije sigurnosti privatnog sektora. Vjerujemo da će to ići na uštarb e, zdravlja, zdravstva i obrazovanja. Trebamo značajno djelovanje što se tiče e, razvoja. Čula sam da trebamo e, osigurati dobru razinu sredstava za plaćanje ali također želim podržati potporu civilnog društva i još e, proračunsku liniju za razvoj lokalne zajednice i civilnog društva. Humanitarna pomoć je važna proračunska linija. Imamo dosta kriza koje su u tijeku trenutno u Siriji, u Kongu, Jemenu i tako dalje. Hvala. Bogdan Venta, izvolite. Hvala. E, u ime članova odbora za proračune želim zahvaliti. Trebali bismo e, češće govoriti o instrumentu za razvojnu pomoć unutar našeg e, odbora. Zahvaljujemo, drago mi je što su ovdje stručnjaci za proračun. E, treba međutim govoriti i o malim i srednjim poduzećima i mikropoduzećima, o tome koja je njihova uloga u svemu tome. Mi podržavamo stajalište izvjestitelja. Ako govorimo o odgovornosti za 2019. godinu, to svakako treba istaknuti. Hvala. Vidim da drugi kolege se ne javljaju za riječ, pa želim postaviti jedno pitanje. Heidi Hautala i Annelied su govorili o klimatskim promjenama i o e, ekološkim problemima. Mm, sada bi se ubrzo pomoć trebala početi isplaćivati. E, na televiziji se to dosta spominje, to što treba pokriti ona sredstva koja SAD više neće dodjeljivati kako će to Europska unija učiniti? Hoće li države članice se angažirati oko toga? Hoće li one staviti na raspolaganje sredstva ili će to ići iz proračuna 2019. godine? Nitko drugi se ne javlja za riječ. E, prije nego što riječ ponovno dajem izvjestitelju, možda komisija želi nešto reći. Daniele Damiko, predstavnik komisije, izvolite. Hvala. Kao što znate, komisija još uvijek nije usvojila nacrt proračuna za 2019. godinu, tako da još uvijek nemamo konkretne brojke o kojima bismo mogli porazgovarati. Mi smo zapisali prioritete koje smo danas čuli od članova ovog odbora i svakako zahvaljujem izvjestitelju odbora za proračune na ovom uvodnom izlaganju. Mislim da ćemo usko i konstruktivno surađivati. U ovom trenutku mogu samo reći da općenito podržavamo prioritete e, koji su izneseni. Instrument e, za razvojnu pomoć i humanitarna pomoć pokazali su prošle godine vrlo visoku e, stopu e, izvršenja i to je temelj na kojem trebamo izgraditi raspravu o proračunu za iduću godinu jer instrumenti su vrlo efikasni što se tiče kvantitete i kvalitete. Primili smo na znanje ove prioritete koje ste iznijeli na općenit način i pozdravljamo zajedničku kvalitetnu suradnju. Drago nam je što ćete e, s nama surađivati na razini odbora u izradi ovog dokumenta. Hvala. Hvala. Hvala. Ima dosta otvornih pitanja, ali sada dajem riječ izvjestitelju. Izvolite. Hvala predsjedateljice. Zahvaljujem kolegama i kolegicama na intervencijama koje su prilično korisne već u ovom trenutku. Kasnije će njihov doprinos u sljedećim fazama biti još važniji. Ehm, drago mi je što gospodin Paolo Rubih, kolega iz odbora za proračune, surađuje na sastavljanju ovoga dokumenta, pa ćemo svakako moći i buduće surađivati. Vi ste predsjednice postavili jedino pitanje o klimatskim promjenama i o Pariškom sporazumu. Ne znam vam danas dati odgovor, molim vas da, pričekate do sutra, jer sutra ćemo na odboru ENVI i e, odboru za proračune imati raspravu upravo o toj temi, pa ću vam tada biti u stanju dati precizniji odgovor. Hvala, Hvala na ove zanimljive diskusije, Dobro je da proračunski odbor o tome raspravlja i mi to, veselimo se toj raspravi. Kao što smo rekli, ovo je prvi puta da idemo bez dokumenata. Nadležni, zaduženi, dakle imamo i tu komisija će nacrt proračuna petog prirediti. Naš odbor će službenim dopisom na to rezervirati, a Arnelic će onda to predstaviti koordinatorima Arnelic. Nakon toga će biti i službeno mišljenje izrađeno. Dakle, puno hvala Daniele. mi znamo da je to veliki posao koji se odrađuje tu u vezi našeg VFO, našeg proračuna. Hvala puno i nastavit ćemo o tome raspravljati kao što smo rekli. A sada Idemo dalje sa, zaključujemo ovu sedmu točku dnevnog reda i idemo na novu točku osmu, to je prije bila točka 21 kao što znamo. Mi smo se, dakle za one kolege koji su kasnije došli, mi smo se na početku sastanka dogovorili da promijenimo dnevni red i da danas napravimo e, bivšu točku 21, a onda sutra kad bi ona došla na red ovu današnju točku osmu a riječ je o 21. točke sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Republike Iraka. Iraka. 2013. je parlament dao suglasnost svoju da se e, sklopi takav partnerski i ugovor o suradnji s Irakom, ali nakon onda presude Europskog suda pravde o pravnoj osnovi za sporazum o suradnji i partnerstvu sa Filipinima, Vijeće je onda moralo modificirati i svoju odluku o sklapanju sporazuma s Irakom. I sad, naravno, to znaju članovi. E, parlament je onda, naravno, i zamoljen da da svoju suglasnost na tekstove novo prihvaćene odluke vijeća, AFET je odlučio da sastavi na vlastitu inicijativu izvješće koje će popratiti cijelu proceduru davanja suglasnosti i također dati jednu vrstu inventure kako je stanje naših odnosa s Irakom. Naš odbor je odlučio napraviti svoje mišljenje jer je u pitanju jasno razvojna suradnja s Irakom. Ali naš izvjestitelj za to je Pavo Verinan. Ima riječ. Hvala. Dakle, mi se u moje izvješće se odnosi prvo na ono što se, o čemu se govorilo i u afetu i onim najvažnijim točkama, to uključuje naravno pitanje migracija, pitanje pravne države, pitanje suzbijanja korupcije i tako dalje. Nacrt izvješća spoznaje važnost osiguranja kontinuiteta humanitarne pomoći koja se mora daviti kako bi se stabiliziralo stanje, kako bi se oporavila zemlja i kako bi se utrli temelji dugoročnom razvoju. E, mi pozdravljamo i odluku iz 2017. Evropske unije da Irak izabere kao jednu u vrsti među ovih šest država kojima će zapravo ubrzati cijelo pružanje naš humanitarne pomoći i povezati se pomoći za razvoj. A pritom poštujući naravno sva načela koje važe za humanitarno pravo i koristeći sinergije koje tu niču na terenu između rada na razvoj rad humanitarnih humanitaraca. bitno je da se suradnja i sa iračkim e, institucijama ojača, iako zapravo oni funkcioniraju po dosta različitim načelima. Uloga instrumenta za financiranje u operacionalizaciji kompletnog e, našeg humanitarnog napora i pristupa je ključna i zahtjeva naš e, nove napore, pogotovo kada sada bude e, predstavljen novi višegodišnji financijski okvir i kada se bude raspravljalo o vanjskim izvorima financiranja. Mi znamo da je e, teroristički prijetnje i sukobi su završili sa više od 3 milijuna raseljenih osoba unutar samog Iraka. Prema tome, ovaj naš partnerstvo i suradnja se treba kod osnovnih stvari tu odraziti, a to je edukacija, hrana, lijekovi i voda. Međutim, i kod traženja zapošljenja kasnije i osiguranja neke nove egzistencije. U dijalogu s komisijom smo naglasili kako nemamo dovoljno dokaza za sav ovaj razvoj koji je postignut na terenu a inače smo pozdravili novu dodjelu sredstava koja će koja je ovdje, dakle već kod nas navedene, koje smo tražili u našem, u našem za sada nacrtu programa idućeg humanitarnog i partnerskog s Irakom. Pritom uvjetujemo naravno da to bude s njihove strane da se pazi na dobro upravljanje, na edukaciju, na pružanje temeljnih socijalnih usluga i tako dalje. Nacrt mišljenja naglašava i važnost humanitarnih napora koje daje Evropska unija na samom terenu Iraku. Irak je jedno vrlo podijeljeno društvo prepuno različitih frakcija i sekti. Imamo kontinuirano recimo napetosti, čak i sukobe između glavne podjele između sunita i šiita među muslimanima, ali onda i među manjim sektama i manjim pokretima. I Evropska unija mora naravno biti tu vrlo osjetljiva i uzimati uvijek u obzir te sve moguće podjele, a da se pritom nikog ne diskriminira i nikog ne privilegira. Na kraju iračka ekonomija je e, makroekonomski gledano vrlo, vrlo ranjiva zbog toga što su imali jedan veliki rat za sobom i kontinuirano imaju oružane sukobe, a s druge strane ima jako puno korupcije u javnoj upravi. Stoga je od velike važnosti da se podrži i pomogne Iraku u javnoj izgradnji, u javnoj nabavi, u općenito radu njihovih javnih institucija i zatim da se kompletna obnova zemlje i nova i ponovna izgradnja odvija u skladu sa poštivanjem ciljeva održivog rasta. Naravno, dakle, tom se mora naravno osigurati i da privatni sektor, to jest privatni investitori odigraju važnu ulogu u stvaranju novih e, radnih mjesta i u poticanju rasta ekonomije u Iraku. To bi otprilike bila ona težišta iz e, izvješća koje pripremamo. Hvala puno na ovom. Gospodine Venta, imate sad riječ. Hvala. Ja ću govoriti u ime gospođe Saborske koja se ispričava, ali nije mogla biti danas ovdje. Pa ćemo sad ću ja iznijeti njene glavne stvari. Irak je jedna od ključnih zemalja za očuvanje stabilnosti i mira na Bliskom istoku. I stoga naš izvjestitelj u Sjeni i pozdravlja odluku vijeća da se sklopi novi ugovor o partnerstvu i suradnji koji će doprinijeti dugoročnom razvoju Iraka i uspostavi važnih ekonomskih i političkih veza. Nedovni e, zapravo borba i i nedavni poraz, ako hoćemo, takozvanog is je bio jasno jedan od preduvjeta za sklapanje takvog ugovora. Irak moramo nastaviti pomagati i stabilizirati ekonomsku, političku i gospodarsku situaciju. Međutim, potrebno je da sada pomoć za razvoj zamijeni humanitarnu pomoć polako. Milijuni raseljenih lica u Iraku su e, dokaz da naši napori za razrješenje njihovog pitanja, njihovog problema nakon završetka sukoba do sad nisu imali dovoljno uspjeha. Mi znamo da su tisuće i stotine tisuća i milijuni ljudi u Iraku morala pustiti svoja ognjišta zbog IS-a takozvanog koji okupirao njihova područja, a mi znamo da je vrlo bitno za budućnost zemlje da se oni sigurno vrate na svoje ognjište, da imaju novu egzistenciju. To naravno trebaju koordinirati taj povratak lokalne vlasti, a zatim se sa pomoći za razvoj, onda njima pomoć da se vrate na svoje ognjište i neku novu egzistenciju zasnuju. Jasno, tu treba s obzirom na visoku razinu korupcije u javnim tijelima vršiti stalni nadzor kako se ta sredstva za razvoj troše. Gospođa Zaborska, kolegica Zaborska e, se raduje jednom konstruktivnom i plodonosnom dijalogu s našim izvjestiteljem. Ja imam jedno pitanje. Dakle, na temelju onog što sam rekla u prethodnoj točki, nije toliko vašem izvješću Pavel, nego više općenito o Iraku. Riječ je o ovom nastavku rada u smislu zapravo jedne pravosudne suradnje. Jer to malo zadire sad i u točku 11. našeg dnevnog reda. Ali vidite, oni ljudi koji su počinili najgora zvjerstva u, novije doba u Iraku za vrijeme okupacije IS-a, pa me zanima, tu su i predstavnici komisije, kad govorimo dakle o tom partnerstvu s Irakom, Da me zanima da li se to uzima u obzir? recimo mi smo već govorili sa prethodnim govornicima i o ratovima u Zapadno Balkan na Balkanu i o tome što se nakon toga događalo. Ali me sad zanima da li se i ovdje e, postoje neki napori, neki put ili tako dalje, da neko odgovara za ta zvjerstva, da konkretno odgovornim dođu pred sud i da li, dakle, ti počinitelji tih najgorih dijela i najveći kršitelji ljudskih prava, da li se za njih počinju nekakvi postupci i hoće li njima, njih se njih kazniti. To me zanima da li će komisija na to odgovoriti ili neko druge. Ako ne možete ili niste vi za to zaduženi, onda ćemo ostaviti tu stvar izvjestitelju. Taj aspekt je već pokriven u izvješću AFETA ja sam se koncentrirao na ova pitanja humanitarne pomoći i pomoći za razvoj. Dakle, humanitarno-razvojne aspekte, a ne, ali ne znam da li možda neko drugi nešto želi reći. Ne znam, mislim da li će komisija nešto reći o tome. Jer vidite, ono što smo imali sad u najnovije vrijeme u Iraku je vrlo, vrlo teška kršenja osnovnih ljudskih prava za vrijeme okupacije takozvanog IS-a. Pa mi znamo, mi smo ovdje imali one jazitske žene koje su bile grozno zlostavljene. I već smo spominjali da su bili ovdje u parlamentu i onda su govorili recimo kad je mir došao, kad je, da kažemo, vlast državna ponovno stekla kontrolu nad njihovim područjem, ili na bilo kojem područjem koje je bilo u rukama jesa, nas zanima da li se zna da li će onda netko od državne vlasti potegnuti pitanje odgovornosti počinitelja najgorih zločina, najgorih kršenja ljudskih prava i da li to neko nadzire. Ako niste sad pripremni za odgovor, onda ćemo, možete nas i naknadno još o tome obavijestiti. Mislim da to ne možemo ignorirati ni preskočiti. Ne možemo ignorirati što se tamo sve događalo i moramo se na to vratiti. A je oče neko ime komisije. Mislim, s obzira što to radi odbor DROA i Jafet. I molim vas, predstavite se u ime komisije. Da, ja sam Roberto Strači i predsjedam blisko istočnoj radnoj skupini vijeća, dakle, pitanje radne skupine vijeća za Bliski istok. Dakle, ja imam zapravo dvije funkcije. I predsjedam toj radnoj skupini i radim u ovoj drugoj vanjskoj službi. E sad, oprostite, ja nisam baš upoznat sa detaljima naših aktivnosti koje mi možda ili vjerojatno provodimo e, kao podršku takvom procesuiranju počinitelja, jer ja nisam službenik i časnik na desku, ali vam mogu nešto reći o općenitoj strategiji prema Iraku, koja se bazira na zapravo onom zajedničkom komunikaciji vijeća i parlamenta, a i zaključci vijeća koji su u siječnju 2016. usvojeni. Dakle, u pitanju je za tranzicijsko period je razdoblje naravno pravda i e, rješenje kažnjavanje svih počinitelja. Mi znamo da su i e, ne samo zemlje članice već izrazile zabrinutost jer su ima i postoje relevantna rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a kojom se traže procesuiranje najgorih počinitelja zločina iz redova IS-a. Ali nije samo to, nego moramo sad i u ovom prelaznom periodu donijeti e, pravdu Iraku kako bi se E, recimo spriječile krive reakcije jer bilo koja osuda koja dolazi bez bez ikakve pravog procesa koji je prije toga vođen zapravo sije sjeme budućeg e, nasilja i osvete u stanovništvu jer e, ako to ne bude dobro određeno, utemeljeno i zaista pravosudno obrađeno, onda bi se moglo neko naći i za provođenje osvete. A što se tiče političke strane, mi smo u stalnom Iraku, u stalnom dijalogu sa iračkim vlastima i to su prvo elementi koje mi kontinuirano, na koje kontinuirano upozoravamo Iračane, iračku stranu, da se moraju procesuirati najgori zločini. I imamo izvješća o nasilju o, čak i sad odmazdama koje se vrše, pogotovo u pokreni Minea, jer tu mi to vrlo, vrlo ozbiljno se shvaća. Jer IS tamo to isto ozbiljno reagira i tu prvo u vezi s time mi smo u stalnom dijalogu i reagiramo zajednički sa našim protustranama e, s iračke strane. A i vijeće Evropsko je toga naravno svjesno i mi kao radna skupina za Bliski istok upravo obrađujemo ta pitanja s političkog aspekta za vijeće naše europsko kad se sastaje i zemlje članice su sve zainteresirane i to prate. Dakle, da, mislimo da nije sad samo i S taj koji je provodio najgora djela, nego ove jesitske žene koje su bile jazitkinje kod nas su govorile da E, nisu samo i esovci zlostavljače, nego konkretno kod ove jedne, kod njezinog zlostavljanja je počinitelj bio zapravo ravnatelj njihove opće bolnice u njihovom mjestu. Ali možda bi i vi mogli se provjeriti. Mi ne znamo šta da učinimo s tim. Mi smo pogledali ta pitanja. Nismo svjesni svega i znamo da ali znamo jednu stvar, da kad bilo koja žrtva strada, ona želi pravdu, pogotovo kada žene u toj vrsti nasilja stradavaju. I nikad se nitko neće osjećati od njih sigurno dovoljno u svojoj zemlji dok ne vide da neko pravosuđe se provodi, djeluje aktivno i da se doista počinitelji procesuiraju. E, za drugog upodne podne je određen rok za podnošenje amandmana na ovo izvješće. A imam još jedan zahtjev, ako bude dovoljno vremena glede izvješća u afetu, ako želite podnijeti amandman, to morate napraviti na engleskom jeziku, kako bi mogli onda 16.5. o tome raspravljati na sastanku. A Defko ste spomenuli, prvo oni nisu htjeli ništa dati, ali koliko sam čula sad opet oni žele nešto spomenuti. Samo nekoliko riječi da je reforma pravosudnog sustava isto tako naš dio našeg dijaloga sa iračkim vlastima. I sami ste malo prije rekli da je potrebno zajamčiti povratak raseljenih lica, na, raseljenih osoba unutar samog Iraka u njihova mjesta. Ali zato je potreban nada sve da neovisan i pošten pravosudni sustav i na tome mi radimo sa tijelima vlasti. A to ujedno i dio naše redovne suradnje kako bismo podprli i podržali vladu da provede one nužne korake za reformu njihove javne administracije, uključujući pravosudni sustav. Ono što nas pritom posebno zanima su mjere koje se konkretno ciljaju na konkretna nedjela počinjena prema ljudima, nasilje i ostalo. I zatim gledamo kao idući korak odmah pitanje pomirenja i osim toga se bavimo onim vrlo osjetljivim pitanjima, a to je jedna reintegracija e, bivših boraca IS-a, što će se isto morati u idućih nekoliko godina razriješiti. I mislim, mi kontinuirano nadziremo i vršimo monitoring da vidimo da li na terenu doista dolazi do pomirbe. Jer e, to je ono što nakon ovih dugih godina sukoba, vrlo teških sukoba, iračko društvo je duboko podijeljeno Hvala, dakle, mora se nazirati da se pokuša barem koliko toliko pravda donijeti svim žrtava i cijelom društvu. Hvala kolege, a sada prelazimo na točku 9 jer nam dolaze kolege na ovu diskusiju o uzajamnim fondovima, ali to je vezano i sa iduću točku, pa onda bih e, predložila da imamo jednu pauzu do 5 sati dok nam se ne okupe ljudi iz obje skupine pa da možemo onda odraditi diskusiju zajedničko. A ne, vi hoćete da mi sad Senegal uzmemo, u redu. Mislim da bi mogli to napraviti jer onda im možemo biti prije gotovi, a onda ćemo kad krenemo na raspravu o uzajamnom fondu moći bolje se pripremiti, jasno. Možda da počnemo sa Senegalom, kao što smo rekli, da to povučemo napred. E, I to je točka 11. Znači da sad anticipiramo točku 11, malo ju stavimo na napred i da je podnesemo izvješće ad hoc izaslanstva Senegalu koje je bilo dakle, 13. do 16. veljače tamo. Hvala. Kao što ste rekli, išli smo u veljaču u Senegal, a zapravo smo htjeli ići godinu dana ranije, u veljači 2017. godine tamo, ali zbog naših razloga smo e, na kraju e, odlučili tako postupiti. Otišli smo tamo na par dana u veljači, imali smo nekoliko kolega iz tu delegacije, dakle od 13. do 16. veljače i glavni cilj nam je bio da vidimo kako se uzajamni fond za Afriku tamo provodi i posebice financiranje projekti za Senegal e, vezano uz e, rezoluciju Europskog parlamenta od rujna 2015. godine. Ovaj uzajamni fond je vrlo važan za e, naš humanitarni rad i gospodin Korao je bio naš izvjestitelj za rezoluciju. U Tih dva dana smo se sastali sa predstavnicama lokalnih vlasti, sa guvernerom Tamakunda, sa e, nacionalnim e, uredima, dakle sa ministrom ekonomije smo se sastali, sa predstavnicima iz e, onih država članica koje provode te projekte iz Francuske primjerice i od stranih udruga nevladinih organizacija. Sastali smo se i sa lokalnim ljudima koji su odgovorni za e, centar za prikupljanje podataka za izbjeglice iz Tambakande, zatim i sa nekim izbjeglicama iz regije Guadiri, uključujući i sa ženama koji rade u okviru jednog civilnog društva i sa nekim veleposlanicima koji se nalaze u Senegalu uz naravno cijelo osoblje delegacije Europske unije u Dakaru uključujući upravitelje uzajamnih fondova i samog veleposlanika. Oni su bili s nama tijekom cijele te misije. Malo ću tu skratiti, zato što, kao što znamo, Senegal ima dugu tradiciju toga da je država iz koje proizlaze migranti, prije svega Europsku uniju. Imamo 50 milijuna ljudi u Senegalu, a 4 do 5 milijuna ljudi živi izvan Eh, Senegala, otprilike polovica toga u Europi. Imali smo velik broj migranata koji su prelazili preko eh, sredozemne rute u eh, Europu sa Libijom kao mm, mjestom polazišta i taj broj isto tako raste. Govori se o na desetak tisuća ljudi koji su samo 2016. godine prešli u Europu tom rutom i naravno kada to usporedimo sa Sirijom gdje imamo više od 800 e, tisuća ljudi iz Afganistana, 50 tisuća ljudi i tako dalje. To nije mnogo, ali bitno je da imamo na umu i te tradicionalne zemlje iz koje dolazi, dolaze izbjeglice i da vidimo što se događa doista u Senegalu. Senegal je ušao u dijalog o migracijama s Europskom unijom, ali možda nije napravio sve ono što je potrebno, barem što se tiče naše strane, kako bi se omogućila readmisija. Uzajamni fond se odvija oko te tri afričke regije, sjever Afrike, Afrički rog i regija Lakčat. A Senegal kao sahelska država je sastavni dio te, e, regije. Imamo dakle klasično razvojno financiranje u okviru Europskog razvojnog fonda, imamo isto tako financiranje putem uzemnog fonda koji je malo slabiji, dakle imamo 3,3 milijarde eura tu za financiranje s, naše strane i, i sa strane država članica te drugih donatora. A u veljači 2016. godine smo imali 146 projekata koji su e, odobreni za 2,5 2 milijarde eura vrijednosti. E, Uzajemni fond se prije svega fokusira na dvije glavne osi djelatnosti, e, prije svega na migracije, na upravljanje migracijama, na mogućnost zapošljavanja te sigurnosna os gdje se radi o sigurnosti i upravljanju. Naši glavni nalazi misije su bili sljedeći. Naime, cilj misije je bio taj da delegacija DEVE dobije priliku vidjeti na terenu kako se oblikuje uzajamni fond Europske kako se provodi, kako bi se riješili e, korijenski uzroci migracije, prije svega da provjerimo jesu li financirani programi iz uzajamnog fonda u Senegalu dobri, funkcioniraju li, da vidimo što se može poboljšati i bi li trebalo možda usvojiti drugačiji pristup. Organizirali smo sastanke sa čitavim nizom e, područja koji se bave pitanjima migracije sa ciljem da se vidi kako izgleda provedba programa, kako da se povećaju lokalne mogućnosti zapošljavanja, lokalno stručno osposobljavanje, pogotovo za mlade ljude, jer u toj regiji imamo veliki protok migranata, od kojih neki idu u Europsku uniju, ali ne e, samo tamo, već e, isto tako idu i u naše susjedne države, a imamo i migracije u Dakar, dakle u sam najrazvijeniji grad e, Senegala. Od e, posebne pažnje je bio za nas sastanak sa bivšim migrantima, dakle sa povratnicima iz regije Gaudiri koji su došli u Tambakunda kako bi se našli sa našom delegacijom. I tu smo čuli svjedočanstva nekih od tih migranata o tome što se dogodilo na tom njihovom putu do Libije natrag i e, to je bilo doista za nas nevjerojatno iskustvo. Oni su pokazali veliku volju da se vrate u državu, da dobiju posao, da dobiju stručno osposobljavanje u svojoj domovini i da se onda mogu vratiti iz regije iz koje dolaze. E, posjet Centru za prikupljanje podataka o migrantima u Tambakundi E, je nas dovelo do pitanja vezano uz učinkovitost u stvarno dodatnu vrijednost tog centra za e, nadzor nad e, migracijskim tokovima. Naši senegalski sugovornici su morali vidjeti da zapravo to je priznati da zapravo po noći nema nikakvih kontrola, što znači da je za migrante vrlo lako, a da ne spomenem krijumčare ljudima, da prođu neopaženo. Isto tako smo E, vidjeli da nema nikakav poseban program podrške za maloljetne migrante. Sve skupa je delegacija bila zadovoljna sa informacijama i sa inputom kojeg smo dobili od senegalskih vlasti, te od poduzetnika s kojim smo se našli u Misiri i u Tambakundi, gdje smo e, vidjeli jedan pogon za preradu hrane. No nije bilo 100% jasno je li taj posjet toj, tom globalnom poduzeću nešto što dobiva pomoć iz Europskog uzemnog fonda u obliku financijskih sredstava ili će se to moći u budućnosti podržati putem tog uzemnog fonda. Bilo je vrlo dobro vidjeti kako uspiju ostvariti tu sigurnost hrane regionalnu i kako onda s tim u veze provode i stručno osposobljavanje. Vidimo da čak i u najudaljenim dijelovima zemlje imamo veliku volju tu mladih ljudi, e, oni žele poboljšati svoje vještine, a to su upravo one regije iz koje dolaze najviše, migranti, najviše migranata, ali konsolidirani podaci o broju e, ljudi koji su uspješno završili stručno sposobljavanje i koji su zatim našli ili stvorili neko lokalno radno mjesto, to, taj podatak nismo mogli dobiti. Imali smo predstavnike razvojnih organizacija u Dakaru eh, koji provode eh, EU financiranje projekte. Bili se iz Luksemburga smo imali tu jednog predstavnika za projekte u Tamakundi. Oni su nam dali vrlo dobre informacije o svim tim projektima koji se financiraju putem uzemnih fondova. To je bio vrlo dobar sastanak gdje smo uspjeli dobiti konkretne informacije od njih. Voditelj naše delegacije u Senegalu je bio veleposlanik eh, Joaquin Consil de Zales eh, Lukaj. On je bio s nama na terenu u Tambakundi, u Misiri, a imali smo i eh, medijskog službenika delegacije Europske unije kao i predstavnika Ureda za vezu Europske unije u Senegalu i bilo je doista vrlo dobro da je poslanik bio s nama, on je organizirao taj posjet i pomogao nam je u uklanju nekih prepreka sa senegalskim vlastima u kontaktu s njima. I na posljedku hvala vam. Zahvaljujem i našem osoblju, oni su sve dobro organizirali, jako su bili uključeni u to, i mogli smo da dobiti vrlo dobre informacije, vidjeti i tu pozitivnu stranu uzajamnog fonda, ali su tako i tu negativnu stranu, da dakle vidimo e, koje su još danje prepreke dobroj provedbi. Ne vidim ovdje kolege iz delegacije, nažalost, ali mogu reći da je to doista bilo zanimljivo. I konačno smo mogli uskladiti tu misiju da vidimo kako se to provodi. posebice to ta poveznica između stručnog osposobljavanja i taj angažman tih povratnika da kad kad oni dakle, nemaju recimo priliku vratiti se iz Libije ili iz e, država članica Europske unije iz druge strane sredozemlja, ali evo ako uspiju u tome, onda se mogu uključiti u taj projekt Business Global gdje se radi o sigurnosti hrane na, lokalnoj razini na tisuće ljudi žive u tim lokalnim zajednicama, imamo poseban pristup obrazovanju za djecu, ali imamo i poseban pristup u tom centru za slučno osposobljavanje gdje se ljudi obrazuju i onda možda uspiju pronaći radno mjesto ili i sami osnuju neko poduzeće, što je naravno jako onda dobro i za predstavnike lokalnih vlasti u toj regiji Tambakunda. Hvala. Da, kolege su mislili da ćemo kasnije na dnevnom redu raspravljati o ovoj točki i zbog toga oni kolege koji, koji su bili s tobom na toj emisiji nisu trenutno ovdje. Tako da im ne mogu dati riječ i mogu riječ dati samo glavnoj upravi DEFKO ako žele nešto dodati. Predlažem da ovu točku i točku o Srednjoj Afričkoj Republici, da te dvije točke obradimo prije točke broj 9 kako bismo završili ranije, a ne da imamo neku rupu. Dakle, iz glavne uprave DEFKO. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Hvala vam na E, ovom globalno pozitivnom izvješću od strane petero zastupnika koji su bili uključeni u taj posjet u Senegalu. Ono što možemo reći o uzemnom fondu za Senegal je taj da smo doista pokušali iskoristiti taj fond u svim njegovim dimenzijama, što znači da smo e, pokušali stvoriti radna mjesta i e, profesionalno popratiti kako stanovništvo koje dolazi iz te države, iz tih lokalnih zajednica, E, i zajednica migranata, ali isto tako i za osobe koji su se vratili, bilo da se radi o povratku iz Europe, iz Libije ili e, sa nekih od tih migracijskih ruta i to je već spomenuto. To funkcionira. Jedan od e, uzroka zbog kojih su ti projekti u Senegalu toliko uspješni je taj što smo, ako možemo reći, e, poboljšali projekte koji su već postojali. Dakle, nisu svi programi e, novi i nismo čekali te uzemni fond da ih uspostavimo. To su bili programi koje su agencije država članica Europske unije već imale kao LuxDev, primjerice i mi smo te projekte onda poboljšali, čime smo onda mogli odmah ciljati na odgovarajuću e, skupinu lokalnog stanovništva i zbog toga smo onda mogli bolje tu saditi sa ciljevima iz fonda. Bilo nam je važno poboljšati e, prehrambenu sigurnost, sigurnost hrane u ranjivim kućanstvima, u ranjivim regijama e, i htjeli smo poboljšati otpornost lokalnih zajednica i to je nešto što je vrlo važno za tu lokalnu zajednicu koja bi u suprotnom mogla biti navedena da migrira, a naravno je to važno i za općenitu otpornost. Treća točka, uzajamni fond u svom pristupu u Senegalu, a to je nešto što je spomenuto i u misiji e, parlamentaraca, tiče se svega onoga što je povezano sa opasnošću od migracija, dakle da je važno da se te informacije daju lokalnom stanovništvu, svim onima koji žele krenuti u migraciju i da polakšamo isto tako i povratak. Radimo eh, i sa Međunarodnom organizacijom za migracije u Senegalu. Također da, da pomognemo senegalskim vlastima da bolje mogu upravljati, vlastitim područjem, vlastitim teritorijem. Tu se radi o biometrijskim otiscima, o stvaranju jednog nacionalnog registra stanovništva, što je važno za Senegal kako bi mogao pratiti razlike u e, protoku ljudi. Zatim imamo isto i jedan, jedan hitni aspekt toga, ali to je više ono što se tiče borbe protiv terorizma ili borbe protiv krijumčara migranata, jer mislim da su pametni zastupnici imali prilike sastati se sa migrantima koji su se vratili iz Libije i znamo da sva svjedočanstva se poklapaju i da govore o stvarnom iskorištavanju ljudskih bića u Libiji, te da je stoga vrlo važno boriti se protiv e, te trgovine, protiv tih krijumčara, od kojih se, nažalost, neki nalaze upravo na tom području e, Zapadne Afrike i dolaze iz te regije. To su Zapadne Afrikanci. Da, ono što smo naučili iz e, te misije Uh, utjecat će na, na naš rad u zemljim fondovima, to je vezano i sa novim financijskim programiranjem. Imat ćemo nov program Europske unije vezano s to kako ti uzemni fondovi rade, ako uopće rade. Doista bismo se trebali suočiti na tu mogućnost kako da možemo izgraditi komunikacijsku platformu, možda prije Europske komisije ili prije članicama. Problem je što je mnogo migranata kod nas, ali bi se oni htjeli zapravo vratiti. I imamo taj problem sa povratnicima, kao što znate, dakle o tome tko se može vratiti, ali ti ljudi oni su doista sretni. Oni dobiju pristup zemlji, dobiju to stručno osposobljavanje u tom centru, to im dakle, omogućavaju regionalne vlasti onda kao prvo dobiju pristup hrani, mogu proizvoditi nešto sami i bilo je jako lijepo čuti od, tim, od tih ljudi o tome što im ti krijumčari ljudima obećavaju u Europi, a njihovo iskustvo ovdje je loše. Oni nemaju nikakva financijska sredstva ovdje, nemaju informacija o tome s kim mogu razgovarati, kako mogu ostvariti taj povrat doma. Neću govoriti o onim dramatičnim iskustvima jedna mlada žena koja se sa djetetom vratila primjerice iz Libije. Možete si samo zamisliti što se dogodilo u Libiji. Ali evo, zato sam spomenuo i to prikupljanje podataka, tu digitalizaciju, da vidimo da su ljudi nesretni u Europi i da se žele vratiti, ali da nemaju priliku za to, a to je šteta jer sada je gotovo kulturni običaj poslati nekoga iz obitelji u Europu, e, a kad kad ta priča ne završi sretno, neki od tih ljudi su ovdje nesretni i htjeli bi se vratiti. Postoji taj globalni e, centar za prikupanje podataka koji je vrlo dobar primjer. Imamo tu ljudi iz Gvineje Bisao i susednih država, oni rade tamo na tim velikim projektima koji su sigurni, imaju pristup obrazovanju za djecu, imaju tu sigurnost hrane. I to je dobar primjer. Trebali bismo raditi na tome, dakle na tim ljudima koji su nezakonito ovdje, a koji se žele vratiti. Dobar naravno da ako je vaša obitelj mnogo štednje, potrošila na to da vas pošalje u Europu, onda osjećate obvezu da činite to putovanje u Europu uspješnim, ne želite ih e, razočarati. Iz toga će ljudi pokušati ostati, e, ako mogu, pokušat će uzdržavati svoju obitelj. Eleni, sada razgovaramo o Senegalu. Krenuli smo ranije. Ispričavam se. Želiš li nešto reći? Znam da sam te sada stavila možda u nezgodnu situaciju, ali ako imaš nešto za reći, slobodno se možeš te javiti sada. To je bilo doista zanimljivo putovanje. Nažalost, nisam sada e, čula što je rekao gospodin Venta, ali mi smo i u odboru za vanjske poslove zajedno i tamo se razgovaralo upravo u Cipru i stoga možete razumjeti da sam morala biti tamo prisutna. Pa u Senegalu je naše iskustvo bilo doista vrlo dobro, e, posebice smo se tu bavili e, sa udrugama civilnog društva, vidjeli smo malo što one rade, ne znam je li gospodin Venta govorio o tome, tu su se postavljala određena pitanja vezano s to je li naš pristup doista dobar ili je to neko pojedinačno pitanje pojedinačnih ljudi, dakle vezano uz to da ne pristignu sva sredstva kod e, onih e, korisnika kod kojih doista želimo pomoći razvoju i da se poboljša njihova kvaliteta života. Vidjeli smo jako impresivne stvari, primjerice mala poduzeća sa jako malo e, formalnosti, e, čak i ta poduzeća mogu biti konkurentna naspram europskih proizvoda. Dakle, kada bi tu postojala odgovarajuća volja, kada bi se tu na odgovarajući način uložilo u to, onda bi se doista mnogo toga moglo postići. Dakle, ta potreba da se sredstva Europske unije dobro poprati, da se nadziru e, ta sredstva, to je bilo za nas vrlo korisno saznati, ali isto tako vidjeli smo da država ne može jednostavno tako prestati funkcionirati, posebice na sjevero istoku te zemlje. Postoje različite aktivnosti da ljudi dakle, odlaze iz te regije e, ispod Sahare prema Europi, posebice u regiji oko Dakara, je to zapravo je bilo zanimljivo vidjeti jer se to i dalje događa u Senegalu. Hvala. Kao što sam i rekla, za nekoliko trenutaka ćemo govoriti općenito o zemljim fondovima. Dakle, zaključci s vaše misije možemo ugraditi u budući rad u zemljim fondovima i u tu širu raspravu. Hvala vam lijepa. Možemo onda s time zaključiti točku broj 11. I možda možemo onda sada se vratiti na točku broj 10. To je misija u Srednjakočku republiku. Ja sam bila tamo prisutna zajedno sa Norbertom Noizerom koji je morao otići radi sastanka svog izaslanstva, a i Frank Engel nije ovdje, dakle samo na stoje smo bili na toj emisiji, pa predlažem da sad obradimo tu temu, a onda ćemo nakon što vam predstavim ovo vrlo kratko izvješće prijeći na eh, onu točku u zemljim fondovima Europske unije. Mogu preporučiti kolegama da pročitaju nacrt izvješća s misije, to vam je sada u dokumentima jer tu imate vrlo dobar sažetak vezano uz povijeste države. Niste to zaprimili? Može li se neko pobrinuti da gospodin Schaffhauser dobije e, primjerak, e, tiskani primjerak sa izvješća? Mislim da nekoliko primjeraka imamo za to, to sam vam zatražila, pa može li možda neko dati gospodinu Schaffhauseru taj dokument. Dakle, tu ima nekoliko informacija o povijesti te države, to je jedna od najsiromašnijih država na svijetu, a moj je dojam bio prilikom tog posjeta taj da je to država koja ima cijelu povijest e, podrazvoja, zanemarivanja, što se ne odnosi samo na sadašnje vrijeme, već isto tako se odnosi i na povijest te države. Sada postoje nekakva nastojanja da se ponovno ostvari mir u toj državi, a međunarodna zajednica je tu jako uložila upravo u to. Uložila je u Srednju republiku, ali vidimo i da i dalje postoje tamo veliki problemi. Imate i kopiju programa, to je poslano svim parlamentarnim zastupnicima, možete vidjeti da smo imali sastanke na najvišoj razini, sastali smo se s predsjednikom države, sa predsjednikom vlade, sa Uredom nacionalne skupštine, sa parlamentarnim zastupnicima, sa nadbiskupom u Bangiju, sa organizacijama mladeži, sa humanitarnim partnerima, sa agencijama jednih naroda i imali smo dojam da se ljudi doista jako trude, ali da nekako ta država, država i dalje nije sposobna u potpuno se iskoristiti taj mir. A to je nešto što je upravo međunarodna zajednica se nadala će ponuditi toj državi. U izvješću je možda posebno korisno pogledati si naše zaključke, naše nalaze, to je možda e, korisno da pročitate. Imamo prvi ikad uzajamni fond koji je upravo stvoren za Srednjoafričku republiku, to je uzajamni fond e, Beku, za kojeg se jako dobro zna u toj državi. E, svaka osoba s kojom bismo se sastali na ulici, a imali smo priliku isto tako sastati se u glavnom gradu sa ljudima na ulici, to je zapravo zbog manjka sigurnosti bilo jedno mjesto gdje smo mogli to učiniti. Vrlo je teško napustiti glavni grad i uputiti se izvan glavnog grada, ali glavnog grada gradu smo sastali sa organizacijama za e, ženska prava, sa e, interno ljudima koji su se nakon nekih tri godine vratili u svoje zajednice, ali svi su znali za taj uzemni fond Beku. Ono što je zanimljivo je to što je fond Beku, iako je dosta mali, taj da su se sve ono što se sada odvija pomoću europskih fondova e, tamo naziva Beku fondom. I rekli su nam da e, i dalje trebamo im pomagati da bez konstantnog, e, konstantne pomoći država neće moći napredovati. Što se tiče političara s kojim smo se sastali, sastali smo se s predsjednikom koji ima snažnu podršku javnosti, ima mandat, zabranjen je na demokratski način. E, sastali smo se sa predsjednicima parlamenta. E, čini nam se da parlament želi ostvariti napredak u državi, ali da postoji nedostatak e, u dijalogu između predsjednika i parlamenta. I predsjednici nacionalne skupštine su bili jako zainteresirani za suradnju s nama kao parlamentarnim zastupnicima u Uniji, vezano uz to kako, kako tražiti od predsjedništva polaganja računa. I to je ono što možda možemo e, na čemu možemo možda raditi u budućnosti. Što se tiče humanitarnih e, dionika, oni su nam rekli da je nesigurnost glavni problem, vrlo je teško izaći iz glavnog rada i ključni zahtjev je bio taj da se više radi na tome da se sigurnost vrati u državu. Europska unija sudjeluje u financiranju e, europske misije obuke za sigurnosne snage zajedno sa mnogim drugim e, državama izvan Europske unije, tako da smo posjetili e, upravo tu misiju obuke i vidjeli smo kako izgleda e, impresivan program obuke oružanih snaga Srednjoafričke republike, ali vidjeli smo isto tako i kako Europska unija podržava sigurnost u toj državi zato što i vrlo mi je drago da se Norbert vratio jer smo bili zajedno tamo na, u tom posjetu. Vidjeli smo da smo jako mnogo uložili u vojsku, ali ono što Europska unija može učiniti je ograničeno. Zbog toga primjerice vojnici uopće nisu imali uniforme. Neki od vojnika su nosili talijanske uniforme, neki portugalske uniforme, neki nisu imali jedinstvenu nacionalnu uniformu. Što, znači, znači nismo mogli dati niti dosadnu opremu. I znam da je to za naš odbor dosta kontroverzno pitanje. Ali ako želite obučiti vojsku, ako želite da se sa oružanim e, skupinama bandita obračunavaju diljem, zemlje, onda naravno mora imati opremu za to. Mi zbog naših pravila ne možemo im dati tu opremu i zbog toga sada od Ujedinjenih naroda Rusije imaju mandat i oni pružaju e, oružje vojsci u Srednjoafričkoj republici i dosta vlada, veliko, ne, vlada dosta velika nelagoda u Afričkoj republici, vjerojatno i drugdje i možda bismo htjeli nešto više reći o tome. Dakle, kada imamo nove instrumente, onda moramo vidjeti kako ćemo to riješiti. Govori se o novom instrumentu za sigurnost, ali moramo imati programe koji su smisleni kada već nešto financiramo. Ako financiramo vojsku, onda moramo imati mogućnost da ju financiramo na pravi način, da budemo sigurni da vojska može biti operativna. Mnogo je međunarodnog ulaganja u Srednjoafričku republiku. Okruženje je vrlo teško za takav rad ja se doista divim e, osoblju iz e, delegacije Europske unije, iz e, predstavnika veleposlanika, E, a samo da znate, oni tamo ne mogu doći s obitelji, ne mogu ih posjećivati prijatelji, sigurno situacija je jako složena. Postoje nekoliko praktičnih problema s kojima je osoblje tamo suočeno mislim da moramo učiniti više kako bi e, pružili podršku e, osoblju naših misija koje koji tamo odlaze. Trebali bismo im možda dati više pauza i veću podršku dok su tamo. A kao što sam i rekla, više podrške parlamentu, nacionalnoj skupštini i zastupnicima iz nacionalne skupštine je potrebno. Neki su bili vrlo impresivni, naime neki ljudi su se htjeli vratiti u svoju državu zato što su htjeli da se ta država razvije u demokraciju. Dakle, neki su primjerice živjeli u Francuskoj i onda su se odlučili vratiti u Srednjoafričku publiku. A drugo pitanje je mandat za Europsku misiju obuke. Ove godine se ta misija treba produljiti jedna ideja je bila ta da imamo zajednički sastanak sa odborom sede da o tome poraspravimo, a dakle tu sad je o vrlo praktičnim pitanjima kako možemo pomoći toj misiji. Moram reći isto tako da su e, životni uvjeti osoblja kojeg šaljemo tamo da obavi tu obuku e, doista jako slabi. Ako želite privući ljude, ako želite ih nagnati da odu tamo, onda morate i paziti na to osoblje koje tamo šaljete. Opet evo sad gledam na kolege koji su aktivni što se tiče zajedničke pametne skupštine sa državom AKP-a. Možda bismo mogli tamo na zajedničkoj pametnoj skupštini govoriti o Afričkoj republici. Jer su nam se žalili zbog uloge susjednih država u tom sukobu i vezano s to da se pronađe regionalno rješenje za sukob. Dakle, možda je to nešto bismo tamo mogli spomenuti. Drugi zahtjev, vrlo snažan zahtjev sa terena je bio taj da bi Europska unija trebala na najvišoj razini na vidljiviji način pružati podršku. Imat ćemo sastanak uskoro sa Federico Mogherini. Mislim da smo trebali imati sastanak u veljači, ali ona je bila bolesna, pa onda nismo mogli održati taj sastanak. Ali oni traže od nas podršku što se tiče toga da Federica Mogherini ili povenici se pobrine da za Srednjoafričku republiku ne dođe do zamora što se tiče doniranja. Dakle, to bi za taj dom da smo mnogo uložili, da smo mnogo novca izdvojili, a da je ta država i dalje država gdje ne vidimo onakav razvoj kako, bismo se to željeli. Dakle, tu bih se onda zaustavila. Hvala osoblju koji je organizirao ovaj posjet. To, to je bilo jako teško za ali kao što sam i rekla, to osoblje i, onako radi u teškim uvjetima. Vidimo ovdje gospodina Schaffhausera koji e, mnogo toga zna o Srednjavričkoj republici, pa će vjerojatno on htjeti još nešto reći i Norbert vjerojatno, ali zahvaljujem svima onima koji su e, doveli do toga da se ta misija može ostvariti. Evo, gospodin Schaffhauser, onda možda Norbert želi nešto dodati. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Da, doista, ja sam proveo četiri misije u toj državi, to nedavno, od prosinca, a sve u svemu sam nekih 15 dana tamo proveo. Htio sam pod svaku cijenu vidjeti što se može napraviti u jednoj državi koja nakuplja problem za problemom. Doista nakuplja sve probleme. Spomenut ću tri točke. Sigurnost i razvoj, fond Beku i regionalna dinamika. A što se tiče sigurnosti i razvoja. Provali smo jednu operaciju, imali smo jako mnogo dobre volje, mogu to doista reći. E, znam e, koja su vojna lica u tome sudjelovala, ali kao što ste naglasili, nažalost, bez oružja bez e, kazerni ti vojnici koje smo obučili, unatoč tome što imaju dobru volju, ne mogu raditi na učinkovit način. Mislim da moramo obavezno promisliti o instrumentima. Ne možemo s jedne strane pomagati u razvoju, a s druge strane ostaviti sigurnost i vojsku po strani. Moramo ta dva aspekta sigurnost i razvoj sagledati zajedno. Podsjećam da ono što jedini narodi troše je jedna milijarda za vrlo slabu učinkovitost, jer čak trenutno i u Bangiju postoje neke četvrti e, koje kontrolira Seleka, dakle još uvijek unutar samog Bangija. I u tim uvjetima podsjećam, bilo bi dovoljno da se jedan e, bataljun e, tamo rasporedi. Mi smo predložili tri bataljuna, to je studija koju smo proveli sa Rusima, sa Amerikancima i s jednim francuskim generalom. Dakle, jedan mobilni bataljun od 850 osoba bio bi dovoljan za sigurnost. A trošak tog bataljuna bez oružja bio je 60 milijuna eura a godišnji trošak sa podrškom najboljih e, sučaka bi bio 20 milijuna ljudi, 20 milijuna eura. Dakle, moramo vidjeti što trošimo pri Ujedinim narodima, a što bi se moglo napraviti prema Francuskoj, Rusiji i Amerikancima, gdje se kaže da jedan bataljun za taj za, za taj sektor sa 850 osoba idealno bi bilo zapravo da imamo 3-4 bataljuna za cijelu dakle, državu da bismo mogli postići apsolutnu sigurnost, apsolutnu sigurnost za ovako nisku cijenu. To su vojni slučajci koji znaju o čemu govore, to su slučajci koji znaju kako je reakcija i oni to predlažu. Zašto u tome ne uspjevamo? Zato što smo se sada zavrzmali u procedure bez kraja ono što rade Ujedine narode nije učinkovito niti u Srednjoj Afričkoj Republici, niti primjerice u Kongu, niti u Maliju. I moramo analizirati zašto doživljavamo takav neuspjeh i zašto ne uspijamo izaći iz tog neuspjeha i tu smo evo među tri sile uspjeli postići određenu koordinaciju, te te sile mogu intervenirati i ti vojni, ta vojna lica vam dobro kažu što treba napraviti i uz koji trošak. Kao drugo, fond Beku. Fond Beku, bili ste tamo prije nekoliko dana, ja sam bio tamo isto tako prije nekih 15 dana. I vidite što govori Europski revizorski sud o fondu Beku. To je izuzetno važno. E, sud kaže što? Kaže da se država treba u to uključiti, što nije slučaj. Čak i ako vam neko kaže suprotno, ja sam se također e, sastao sa e, predsjednikom vlade, sa predsjednikom, sa predsjednikom obrane, i sa predsjednikom obrane sam, sa ministrom obrane sam proveo nekih 15 sati. Ali fond Beku nije primjeren. Zašto nije primjeren? Zato što se s time razvojnim agencijama pruža podrška i udrugama civilnog društva. Tu se ne surađuje sa državom. A ponavljam i ponovit ću to još sto puta. Ne možete raditi na razvoju ako se to ne temelji na vladi. Vlada je izvan fonda Beku. I kada predlažem Europskoj komisiji koja je odgovorna za to da se prilagodi fond Beku, onda dobijem odgovor da to nije moguće. Sada sam sa gospodinom Monsevisijem zatražio novi sastanak jer mi je on rekao da je to moguće, a onda mi je jedna druga nadležna osoba rekla da to nije moguće. Pa i ja koji sam primjerice uložio u to sa privatnim fondovima uz javne fondove vidim da eto je tamo sve blokirano. Ne možemo taj privatni dio isfinancirati plus onaj javni dio. Moramo riješiti u sigurnosno pitanje. Poduzeća koja su bila spremna ulagati u tu državu su sada odustala od toga. Ali kao drugo, sluhno gledano, treba postići da fond Beku ne radi samo sa državom, ali da to bude fond u kojemu sudjeluje srednjoafrička vlada, u upravljanju, u organizaciji fonda. A država, predsjednik države je preuzeo svu moguću odgovornost, rekao mi je da je spreman stvoriti ad hoc odbor za to gdje će onda obuhvatiti sve razvojne partnere u toj u tom ad hoc odboru kako bi se to sve napravilo na potpuno transparentan način. Međutim, nažalost, Europska komisija nam kaže da to nije moguće. Za razliku od direktora za razvoj koji je fleksibilniji, a koji isto dolazi iz Europske komisije, pa me zanima kako tu stoje stvari zapravo. Kao treće, ništa nije nemoguće po pitanju sigurnosti ako postoji dobra regionalna dinamika. Što radimo kako bismo ponovno pokrenuli tu regionalnu dinamiku? Naravno, imamo G5, ali Srednjoafrička republika nije u tom krugu. Što radimo sa Kamerunom, što radimo sa Demokratskom republikom Kongo, kako ćemo imati globalni pristup što se tiče sigurnosti razvoja. Za ne bismo trebali izdvojiti sredstva kako bismo doista ostvarili prave projekte i pokrenuli regionalnu dinamiku. To je ona tema o kojoj smo razgovarali prošli put. Vidimo da to dosta dobro funkcionira u obali Bjelokosti i e, na zapadu Afrike, ali ovdje ta regionalna dinamika ne postoji. Ja sam se sastao sa gospođom koja je nadležna za tu politiku, ne mogu se rasjetiti sjetiti njenog imena, koja mi je rekla da se po tom pitanju stagnira, da zapravo tu nema nikakvog života Dakle, kako regionalnu dinamiku živiti? Evo, to su te tri teme. E, gospođo predsjednice, ja sam pesimističan zato što se stvari odvijaju točno onako kako sam, sam to ja predvidio. Ja sam u prosincu rekao da će se sigurnosna situacija pogoršati. To se sada događa. Rekao sam da nemamo primjerene instrumente. Čak i ako direktor za razvoj mi je ovdje rekao a imamo i video kojeg sam onda e, podastio drugim službama, da bi trebali imati jedno partnerstvo, jedan projekt u partnerstvu sa vladom, vidimo da sada ne dolazi do realizacije toga. Ako ne dođe do te realizacije, onda svi oni projekti koje sam pripremio sa vladom, dakle taj privatni dio ulaganja, koji bi mogli popratiti javno ulaganja, neće nikad ugledati e, svjetlo dana i onda kada se radi o elektrifikaciji, o cestama, o primjerice izgradnji e, jednog pogona za preradu mesa. Mislim, tu se, tu se preklapaju taj privatni javni dio financiranja i to se ne može napraviti jedno odvojeno drugoga, a ne može se napraviti niti ako nema sigurnosti. Regionalna dinamika je od ključnog značaja za sigurnost i bio sam i sa predstavnikom e, sigurnosti iz Kameruna u posjetu jako dobro poznajem Kamerun jer sam 10-15 godina i tamo vrlo aktivan. Tamo ne postoji grana dinamika, ali postoji sigurnost. No, vidimo da se razvoj Bangija zaustavlja na granici. Kako mislite ostvariti razvoj Srednje Afričke republike ako nemate taj parametar od 500 km oko države. Dakle, treba razmišljati u tom duhu regionalne dinamike. Evo, ispričavam se što sam malo duljio, ali doista sam sa svim srcem u, u, tom, u tome i dosta sam očajan, pa sam htio to podijeliti s vama i nadam se da ćemo unatoč svemu uspjeti pronaći rješenje. hvala vam, gospođo predsjednice. Thank you very much. Hvala. Komisija će odgovoriti uskoro. Ne smijemo zaboraviti to da je fond BQ i EDF je potpisan s vladom. Mislim da je tu problem s vladom u ovoj zemlji. A, EDF je puno veći i tu se radi o javnim uslugama, ali sigurna sam da će komisija odgovoriti na to. E, promijenili smo mm, redoslijed točke na dnevnom redu. Ne znam jesu li predstavnici komisije ovdje, ali Norbert Neuser je možda htio nešto pitati. Izvolite. Ja sam samo htio nekoliko točaka nadopuniti ovdje koje su, evo, mene, baš ono sam, ja sam ih uočio posebno. Nikad nisam bio u zemlji u kojoj je razaranje u glavnom gradu poslije građanskog rata i poslije svih tih nemira bilo tako veliko, toliko vidljivo kao tamo. A ovdje je došlo do poboljšanja i tu imamo čitav niz e, nevladinih organizacija koje su na tome radili i bitno popravili situaciju za mnoge tisuće ljudi. Ali mi znamo da je najvažnija od svega uvijek sigurnost. To je upravo i gospodin Schaffhauser ovdje pojasnio malo prije. Bez sigurnosti nema nikakvog razvoja, a sigurnost je samo u glavnom gradu i zapravo samo u dijelovima prijestolnice te zajamčena. Kako to možemo popraviti? Koju ulogu tu Ujedinjeni narodi moraju odigrati? Gdje se moraju jače prikazati, pojaviti, nastupiti, pogotovo Ujedinjeni narodi? Dakle, e, što će se dalje, u kojoj mjeri se treba još Francuska ili neke druge zemlje članice treba još jače involvirati, to sad ne mogu trenutno procijeniti. Što se tiče e, ove proračunske potpore, to je prilično jasno. Ako ne bude proračunske potpore, neće više uopće biti države tamo. Jer čitava ta struktura je toliko krhka da nam trebaju silna sredstva da to održimo i da to ima neku vladu i neki parlament da uopće država opstane. A što se tiče ovih misija za trening, Linda, mislim da je ono najvažnije već kazano. I tu je bilo zastrašujuće upravo vidjeti kako su s jedne strane e, naši instruktori motivirani, oni koje smo mi poslali na teren, ali kako su teški životni uvjeti tamo na terenu. Pa je bilo uopće nevjerojatno primatrati kako dugo su ti ljudi i održali se tamo i preživjeli u tim misijama za edukaciju i trening. A s druge strane je bilo zanimljivo i kako su oni koji su došli da budu educirani, trenirani, kako su se oni de facto razvili i kako su dobro odgovarali na te mjere. Međutim, e, imali smo mi tamo jako oskraničena sredstva, pa me to sve skupa podsjećalo kad kada i na dječju igru. Ali unatoč tome je motivacija ljudi koji su tome sudjelovali bila jako visoka. Prema tome mi se moramo budućnost pripremiti i pobrinuti se da adekvatna sredstva budu na raspolaganju. Iznenađujuće je bilo još nešto, naime da je Rusija koja je u cijeloj Srednjoafričkoj e, republici do sad bila relativno slabo prisutna i predstastupljena da se odjedanput pojavila i sada namjerava ili već to čini ili će učiniti e, opskrbiti vojsku oružjem, opremiti. A inače Gospodine Schaffhauser, nisam baš razumio vašu ulogu e, u kojoj ste ulozi zapravo putovali po Afričkoj republici. Da li ste vi tamo privatno bili ili su poduzeća od vas tražila da dođete i ste dobili nalog od francuske vlade? To je sve dosta nejasno i upitno. Pa onda mislim, koliko god se ja slagao s vama u mnogim točkama ovog sadržaja što ste vi iznijeli ovdje, a opet se pitamo tko stoji iza toga i odakle te angažmani, mislim, pod kojom firmom ste tamo putovali. Hvala. Ja sam 20 godina bio predsjednik organizacije za razvoj koja je tamo intervenirala u tom području. Mi smo imali čitav niz misija. Treće, ja sam također sudjelovao u stvaranju raznih programa za Srednjoafričku republiku zajedno sa OCD-om. Sudjelovao sam sa francuskim predstavnicima koji rade u misiji OECD-a i kao običan građanin, zato što mislim da trebamo pokrenuti dinamiku što se tiče fondova i investicija kako bismo potaknuli privatno ulaganje. Moramo potaknuti e, prijatelje koji su financijeri u Srednjoafričkoj republici kako bi se tamo nešto postiglo. Zajedno s osobama koje dolaze iz Ujedinjenih Arabskih Emirata, ali tu su i Francuzi i ne samo oni. Imamo i Amerikance, Azijate i tako dalje. Pokušavamo zajedno shvatiti što možemo učiniti kako bismo pokrenuli fond za privatna ulaganja u toj državi. Ja sam sve to objasnio direktoru za razvoj e, dao sam mu izvještaj svih svojih misija, objasnio sam što se može učiniti za privatna ulaganja. E, treba e, javna sredstva i privatna sredstva odijeliti, odvojiti. A, kao što ste vi rekli, rekli sigurnost i razvoj su na prvom mjestu, ali javne ulaganja, ako njih nema, onda ne možemo investirati privatna sredstva. Slučajeve treba analizirati jedan po jedan. Hvala. Gospodin Venta, vidim da ste sada u sali, možda biste htjeli se sada javiti, ali opća uprava DEVKO ima svoga predstavnika ovdje, možda se želi oni sada javiti. Marta Karuda iz e, opće uprave Eko, želite li nešto reći? Nakon toga ćemo imati prezentaciju u zemnim fondovima. Za kolege koji su zakasnili, e, promijenili smo redoslijed točaka na dnevnom redu. Izvolite. Hvala predsjednice. Želim se pridružiti onome što je prije rečeno. Zahvaljujem na ovoj misiji, na vašoj posjeti i angažmanu i na motivaciji sve vezano za Srednjoafričku republiku. Pozdravljamo ovo izvješće koje nam je dao vrlo važan input, informacije o radu Europske unije Znamo koji su vaši pozitivni komentari o, um, o e, dužnosnicima, zaposlenicima i svakako ćemo ih prenijeti nadležnim osobama i sve vaše komentare koje smo čuli u ovoj sali prenijet ćemo dalje. Hvala predstavnici opće uprave EKO. Hvala. Um, Imali nekih e, točaka koje trebamo sada spomenuti sa gospođom Mogherini. E, kao što sam rekla, trebali smo imati sastanak s njom u ožujku, ali nismo uspjeli. Nadam se da ćemo uskoro imati taj sastanak. Na novoj misiji trebamo osigurati to da se informacije poslije koriste. Informacije trebaju biti korisne i mislim da sada trebamo razviti instrument sigurnosti e, gdje će se uzeti obzir i pitanje vojnika. Točka broj 10. E, to je bila točka broj 10. Sada se vraćamo na točku broj 9. Senegal i Srednjoafričku republiku su točke koje su bile povezane s točkom broj 9. Nadzor i upravljanje uzemnim fondovima Europske unije. I molim sada naše goste da mi se pridruže ovdje za govorničkim stolom. Imat ćemo prezentaciju centra CEPS, Centra za studije e, e, europskih politika. Govorit ćemo o uzemnim fondovima. Studija već prezentirana odbor za kontrolu proračuna i odbor za proračune. Ja sam bila na toj prezentaciji u odboru za proračune. Mislim da je izvješće vrlo zanimljivo i da će kolegama biti korisno čuti neka neke informacije koje smo dobili na tom sastanku odbora za proračune. Mm, činilo mi se da nije potrebno govornicima dati previše vremena e, za prezentaciju. E, u svakom slučaju ostavit ću dovoljno vremena za raspravu. Jeste li dobili studiju? Studiju koju ćemo sada predstaviti. Jesu li kolege dobile? kopije studija, dobili su online verziju. E, molim vas da e-mailom pošaljemo elektroničkim putem kopiju ove studije svakom zastupniku, odnosno članu ovoga odbora, kako bi imao uvid u ovaj dokument. Pozvat ćemo naše goste da nam se da nam prezentiraju studiju. Gospođa Vozilute i gospodin Nunez prezentirat će ishode svoga istraživanja. E, oni su otkrili vrlo važne stvari jer uzemni fondovi su također dio rasprave o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. E, pitamo se trebalo im imati fondove kao što je uzemni fond Beku za posebne e, događaje, posebne slučajeve ili bi se fondovi trebali uključiti u mainstream programe. Izvolite. Tko želi započeti od vas svoje? Hvala predsjedateljice. Zahvaljujem zastupnicima koji su danas s nama, zahvaljujem i kolegama iz komisije. Proveli smo ovu studiju u Europskim uzemnim fondovima, koncentrirali smo se na pregled i upravljanje, ali i na uspostavu uzajamnih fondova. Izgleda da ne mogu promijeniti slajd. Možete li mi pomoći? U redu, hvala. Dakle, područje studiju uključio je ove uključile ove e, elemente koje smo mi procijenili i analizirali. Imali smo zahtjev odbora za proračunsku kontrolu Europskog parlamenta. E, mi smo to već prezentirali na sastanku tog odbora kao i na sastanku odbora za proračuna. Ovo je treća prezentacija koju imamo i jako mi je drago što postoji toliki interes za našu studiju. Imali smo zajednički rad, dva odjela iz naše organizacije su ujedinili snage i tako smo proizveli ovu studiju. Kolega će kasnije govoriti o iskustvu e, Europske banke, Svjetske banke uzemnih fondova i kako oni funkcioniraju. U našoj procjeni koncentrirali smo se na e, sljedeće e, uzemne fondove koji su uspostavljeni kao fondovi za hitne slučajeve ili za situacije nakon hitnoća. Također smo uzeli u obzir mehanizam koordinacije koji je uspostavila komisija to je e, instrument za izbjeglice u Turskoj. Bilo nam je zanimljivo usporediti ove različite elemente i vidjeti koje su e, dodirne točke i koje su različite uzemnim, razlike u uzemnim fondovima i vidjeti pogotovo instrument za izbjeglice u Turskoj. Neki su fondovi uspostavljeni kao politički prioritet e, u sklopu dogovora između Europske unije i Turske. Proveli smo našu procjenu u svjetlu dodane vrijednosti i u sklopu okvira za boljem donošenjem propisa. E, o tome kako Europski parlament može imati jaču ulogu kao proračunsko tijelo. Osim toga postoji potreba za boljim upravljanjem. E, uzeli smo u obzir što čine agencije i što se događa sa tim uzajamnim fondovima. Čuli smo e, u prethodnoj prezentaciji da je ponekad teško otići na teren i provjeriti što se događa tamo. Želimo podcrtati to da to nije bila procjena učinka ili kvalitativna procjena projekata. E, međutim, uzeli smo u obzir e, izvješće Europskog revizijskog suda i pronašli smo vrlo relevantne informacije u tom izvješću. Jedan od vaših kolega je već uputio na to. Što se tiče metoda koje smo koristili za provedbu studije je kvalitativna analiza podataka. Možete možda prijeći sada na samu srž ovog, ove studije jer smo prilično dobro upoznati s metodologijom. Da, ali želimo podcrtati to što se radilo o interaktivnom procesu. Važno je reći koji su bili rokovi Govorili smo e, o razvojima do 12. mjeseca 2017. godine. Znamo da je tada komisija izdala novogodišnje izvješće. Međutim, to izvješće nije bilo dostupno kad smo provodili studiju. Važno je to da smo se oslonili ne samo na dostupne podatke online ili informacije koje su bile u službenim dokumentima, nego i na e, civilno društvo međunarodne organizacije su nam dali informacije, a oni su korisnici ovakvih fondova, tako da smo saznali kako stvari izgledaju u praksi. U ovoj prezentaciji koncentrirat ćemo se više na dva uzajamna fonda, Europski uzajamni fond za Afriku, koji je usko vezan uz e, summit e, u Valeti i uzemne fondove koje se temelje na Europskom e, razvojnom fondu, a to je mogućnost da Europski parlament provede ex ante kontrolu i traži mogućnosti za financiranje instrumenata za razvojnu pomoć. Također ćemo smo se koncentrirati na e, uzemni fond BQ za koji ste već čuli u prethodnoj prezentaciji. E, to se također temelji na EDF-u i to je uzemni fond e, za pomoć u hitnim situacijama. Što se tiče uspostave, mi smo također sagledali uvjete za uspostavu. To je Europska financijska uredba, jasno. Uzajamni fondovi mogu se uspostaviti za hitne slučajeve, za situacije nakon e, hitnih situacija. ovdje komisija ima veću mogućnost djelovanja i također može imati delegirane akte ili imamo tematska djelovanja gdje parlament treba prethodno odobriti djelovanje, a što se tiče nove financijske uredbe, Europski parlament mora biti konzultiran prije davanja odobrenja za djelovanja za hitne slučajeve ili nakon hitnih slučajeva. E, tako da tu imamo ex ante odgovornost. U financijskoj uredbi piše da uzajamni fondovi trebaju imati dodanu vrijednost. Oni moraju biti u skladu sa drugim vrijednostima kao što je dobro financijsko upravljanje, transparentnost, proporcionalnost i tako dalje. Kao što smo čuli, uzajamni fondovi su uspostavljeni kako bismo imali bolju vizibilnost, eh, vidljivost Europske unije u državama gdje se programi provode, provode i kako bi države članice bile vidljivije u tim državama eh, kako bi se stvorile određene upravne prednosti radi donošenja brzog donošenja odluka Mi smo u našoj studiji otkrili da se ponekad projekti odobravaju u vrlo dugom postupku i da to traže, za to iziskuje mnogo više vremena nego samo razdoblje provedbe. Svi ovi mehanizmi e, se e, provode u trenutku krize i oni su e, za posebne situacije uspostavljaju se u posebnim okolnostima. Mislim da nije potrebno da govorimo o tome. Možda da prijeđemo na samofinanciranje. U našoj studiji mi smo govorili o uzemnim fondovima. To je najbolji instrument za posebne okolnosti i za posebne potrebe. BQ i uzemni fond koji je dobio potporu eh, u izvješću Europskog revizijskog suda da piše da komisija nije provela strukturiranu eh, provjeru i zbog toga nije došlo do eh, kompleksne analize u tom slučaju što se tiče provedbe. Revizijski sud u tom trenutku je ustanovio da Srednjoafrička republika nije dobila dovoljno sredstava u odnosu na druge države, tako da je to napisano u izvješću OECD-a. Osim toga se govorilo o vladi u tranziciji, zbog čega je došlo do određenih nemogućnosti, a Europski revijski sud u stavku 14 je priznao do nemogućnosti za program broj 11. On se nije mogao zaključiti. U toj situaciji rečeno je da kao izvanrednu mjeru e, bi se moglo uspostaviti uzemni fond BQ. Nakon toga je revizijski sud mi smo se složili s njihovom analizom u našoj studiji. Sud je rekao da to ne smije postati standardni postupak. Ovdje se spominje e, efikasnost i govori se o tome da uzajemni fondovi se ne bi trebali e, povećavati brojčano i primatelji pomoći bi se trebali uvijek dostići. Trebali bismo i također izbjeći dodatne mjere. Dodatnost je također kriterij koji je predviđen u financijskoj uredbi, jedan od kriterija koji bi se trebao svakako zadovoljiti. Ali ne postoji formalna strukturirana procjena o tome koja je do sada provedena. Bilo je teško e, pratiti provedbu projekata zato što nismo imali mjerila ili ciljeve koji su bili određeni na samom početku u pogledu toga e, kako e, ćemo procjenjivati provedene projekte. Europski uzemni fond za Afriku je također uspostavljen kao uzemni fond za hitne slučajeve, tako da tu imamo uzemni fond koji obuhvaća pola kontinenta i pitanje je koje je bio hitni, hitno stanje zbog kojeg je uspostavljen ovaj fond. Na početku se ovaj program razvio za Sahel i Čad i za područje velikih e, jezera, a nakon toga se dodala Sjeverna Afrika. vremenski razvoj programa je vrlo jasan i danas i mi smo u našoj studiji rekli da što se tiče Čada i Sahela u toj područji smo imali više prioriteta za razvoj, ali nedavno su se stvari promijenile sa um, okvirom za partnerskim okvirom za migracije i onda je tu i također Čad obuhvaćen u ovoj slici. Bilo nam je važno podcrtati to da dublji razlozi regularne migracije e, su svakako pitanje razvoja i oni bi se trebali rješavati instrumentima razvojne pomoći, pogotovo standardnim instrumentima kao što su EDF ili DCI, instrument za razvojnu pomoć, a uzajemni fondovi su vremenski limitirani i vezani su uz financijsku uredbu. Ako želimo i provesti razvoj, možemo li to uspjeti sa kratkoročnim financiranjem? Dakle, ako želimo dugoročno e, razvoj, možemo li se osloniti na ovako kratkoročno financiranje? To je još jedno od pitanja koje smo postavili u našoj studiji. Razmišljajući o uzemnom fondu za Afriku, vidjeli smo da ako se ovdje radi o upravljanju migracijama, a pogotovo uzima u obzir e, Roga Afrike i Sjevernu Afriku, onda je to e, tematski uzemni fond, možda čak i odvojni fond. Ovdje smo prikazali pitanje upravljanja i odgovornosti. Važno je podcrtati to da Europski parlament nije promatrač za konstitutivne sporazume. Europski uzajamni fondovi, e, Europski parlament ima e, mogućnost kontrole i e, pozvan je na sastanke upravnog odbora i na strateške sastanke Međutim, Europski parlament ne koristi često tu mogućnost ili možda ponekad e, zbog drugih obaveza u Strasburu e, zastupnici se pozuvaju na neku drugu lokaciju ili izvan Brisela ili u nekoj drugoj zemlji e, gdje se koriste ova sredstva, pa možda nekad zastupnici ne mogu doći na sastanak.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 sve odluke se odnose na to koje će se projekti financirati i ponekad Europski parlament nije prisutan kod donošenja tih odluka i radi se o e, izvršnim zadaćama. Mi bismo htjeli da ovaj proces bude otvoreniji i transparentniji, pogotovo na primjer da tijela UN-a ili drugi predstavnici drugih uzemnih fondova budu pozvani e, na ovakve sastanke. Što se tiče ekspoz demokratske odgovornosti, primijetili smo da imamo godišnja izvješća i godišnje račune koje se, posle, koje se šalju Europskom parlamentu, e, mjesečne i šestomjesečna izvješća, e, se šalju. Europski parlament ima pravo kontrole tijekom e, postupka davanja razrišnice. Okay. Yeah. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Um. So uh, uh, Mislili smo da je zapravo problematičan ovaj e, zapravo način uspostavljanja naših fondova zemlji. Počelo je naravno kao proces u hitnim situacijama, ali smo to se razvilo i na područje koje treba pomoć u razvoju. Imali smo različita ministarstva koja su se trebala naravno stalno upućivati i e, de facto educirati o tom u odnosu na to zašto su ti fondovi uopće osnovani. Evo, dozvolite da ja malo nastavim, jer sad prelazimo na neka druga područja koja graniče s mojim istraživanjem. Dakle, čuli smo ovdje neke ključne stvari, zašto su uopće stvoreni ti uzajamni fondovi, to je ono veliko pitanje. Vidjeli smo prošle godine multiplikaciju doznaka i sredstava posvoda. Mi smo naime uvijek imali EDF eh, koji je uvijek vani u inozemstvu na terenu djelovao, ali on je uključivao recimo i sredstva iz instrumenta za razvoj suradnje. A sad kad imate taj instrument EDF-a, koji može zapravo preskočiti preko Europskog parlamenta, a u, njemu su sadržane financiranje koje dolaze iz nekih drugih instrumenata. Jedno od pitanja je bilo onda da li općenito treba imati više e, ovih uzajamnih fondova u budućnosti, pogotovo sad kad se donosi višegodišnji financijski okvir za idućih 7 godina. Dakle, to je nešto što stvarno treba dobro provjeriti. Znači mora se znati koji je razlog da se oni uopće osnivaju. Da li zato što je bilo do nekakve hitne krize ili je trebalo više novaca ili e, su zemlje jednostavno trebale pomoć u razvoju. Mi smo vidjeli kad smo pogledali globalno da je to jedan trend i ujedini narodi to rade i oni preferiraju financiranje kroz e, uzajamne fondove, jer im to daje jednu sasvim drugčiju poziciju u donošenju odluka kod samog vođenja tog fonda, operiranja na terenu i onda oni zapravo daju to jednom tijelu Ujedinjenih naroda koje to onda provodi. I zato je to pitanje, onda pitali smo se koji je razlog. Mi smo dakle utvrdili da su uzajamni fondovi uvijek odgovor na neke hitne situacije. A pitanje je da li će oni nastaviti to biti, da li će i dalje tako funkcionirati, da li je to zaista opravdano. Jedan od tih je recimo taj Afrički fond koji je počeo za neke regije, a onda se počeo širiti i reagirati na nove izazove i nove probleme, kao što su migracije, migracije spadaju u novije probleme. I onda se pitala zašto nismo te stvari financirali iz dosadašnjih fondova i dosadašnjih instrumenta kakvi su bili prije. To su dakle sva ona bitna pitanja kojima smo mi istraživali. A zatim koja je konkretna uloga parlamenta ako se sredstva dovode iz drugih dijelova proračuna izvan uobičajenih fondova i uobičajenih instrumenata financiranja humanitarnih situacija ili razvoja. Ja sam inače uvijek vezan za proračun, jer je to uvijek alfa i omega svemu. Međutim, da bi došli do toga, pitanje je kako će, biti se, kako će se upravljati s tim fondovima i kako tu vršiti pritisak da to upravljanje bude transparentno i dobro i zatim na kraju će o tome ovisiti količina novca koje ćemo iz proračuna izvlačiti. Naravno, tu postoje i vanjski fondovi kojih možemo dodati. Ali vidite, tako mislim, šta znači inače i hitna situacija? Može biti jednostavna situacija kad vam ponestane sredstava i dospete u probleme. I mislim da je, osobno smatram da je neki dijelovi upravo u tom Afričkom muzejnom fondu su neke stvari na to nalikovale, neke stvari bi trebalo tu, ja mislim, popraviti, nanovo napraviti, jer u vezi sa migracijom i problemom migracije se moraju lokalne zajednice osnažiti i boriti se protiv, naravno, dubljih razloga, protiv korijena zbog kojih do toga dolazi. A ne bi se prije, pri tom de facto pre, trebao preskakati parlament, bez obzira na formalni izgled odakle se to financira. To je pitanje, naravno, korektnosti. Mi smo bili malo zabrinuti zbog te ideje uopće tih uzajamnih fondova i da to postane nešto više od onog što se e, osniva i etablira zbog hitnih situacija kao hitan odgovor, nego da to negdje u budućnosti se pretvori jednu rutinu i praksu. A činjenica da se na to gleda kao recimo u Ujedinjenim narodima se gleda na to da e, kroz vanjske akcije zemlje u kojima se pruža pomoć pokušavaju doći ponovno do dijela kontrole i preuzeti kontrolu u svoje ruke. Međutim, pitali smo se isto tako da li to povećava učinkovitost, da li je to brže, da li kakve su posljedice tih fondova jer u nekim uzajamnim fondovima doista vidimo da oni donose onu bitnu razliku. E sad je pitanje da li da se oni nastave, a drugo gdje ćete povući granicu i reći više ne. Tim putem više ne bismo išli. Onda to pitanje je isto tako naše vanjske politike jer e, uz pomoć tih fondova se može naravno vršiti pritisak u vanjskoj politici ili se te zemlje polako voditi i motivirati prema on za ono što nam je, do čeg nam je svima stalo globalno, recimo borba protiv e, nepismenosti i sličnih stvari. Dakle, tu i onda tek tu dolaze još dalje nastavak političkih poruka koje su vezane za to. Međutim, pri svemu tome valja biti jako pažljiv jer mi nismo, gledajte, mi ne pravimo procjenu ono kako je novac koji je došao kroz te fondove doista utrošen. Mi zapravo provodimo samo jedan nadzor kako se upravlja, kako izgleda to upravljanje i da li su procedure koje smo poštivale bile točne i da li su se korektno provodile stvari. Mi ne radimo sada jedan, da kažemo, financijsku reviziju na terenu da se vidi zašto je koji euro, koji, koji novac potušen i da li je to stvarno bilo namjenski i tako dalje. Ja vam ne mogu sad sve preporuke i sve pouke koje smo mi izvukli iz toga prenijeti, bio bih preopsežan. Ali vidjeli smo da su uzajamni fondovi koje Evropa recimo suorganizira sa zemljama koje primaju tu pomoć su stvarno jedinstveni i bilo je zbog toga teško ih uspoređivati sa drugim uzajamnim fondovima jer su različiti. Zatim ne smijemo recimo brkati kod tih e, uzajamnih fondova to sa ostalim instrumentima za recimo politiku dobrog susjedstva i pružanje pomoći zemljama u susjedstvu i čitav niz drugih instrumenata preko kojih se pruža različita pomoć od strane Europske unije. Dakle, tu smo morali jako paziti. A mislim da ima tu ponešto problema da se shvati e, de facto logika toga kad se koriste u biti iste, iste, isti naziv, iste riječi. Inače mi imamo dakle jedan fond e, uzajamni fond za Afriku i to imamo zapravo u dva dijela. Imamo jedan fond koji se odnosi na omogućavanje kredita i kreditiranje, a drugi se zapravo odnosi na klasični fond, uzajamni fond sa pomoći koja se pruža praktički bespovratno. Zatim, u nekoliko slučajeva smo utvrdili da je u nekim sporazumima postojala preferenca zemalja članica dakle da u različitim tijelima onima koji implementiraju onima koji upravljaju da se stvari iste dupliciraju ponavljaju a to se ne bi trebalo nikako događati jer tu se oni miješaju, znači donošenje odluka i sam operativni dio, a to treba biti odvojeno. I mislimo da treba vladinim agencijama dotične zemlje e, naravno pružiti mogućnost sudjelovanja, ali onda može doći i do različitih kolizija. Tu smo, to smo u nekoliko slučajeva otkrili što se to događa. Zapravo, mislimo da postoje procedure nadzora, demokratskog nadzora Europske unije koji se trebaju tu primijeniti. Nadam se da nisam ništa propustio, ali na kraju možda jedina preporuka koju bih ovdje naglasio od svih koje smo dali je sljedeća. Smatramo da je vrlo korisno što u, u narodima koje, gdje imaju puno uzajamnih fondova, ali oni imaju jako, i oni imaju puno problema sa tim uzajamnim fondovima, ali barem imaju jedan kanal pristupa, imaju jedan portal, to je vrlo konsolidirano. Imaju jedan ured koji pokriva sve te, zapravo koordinira svim tim uzajamnim fondovima. Tako da smo smatrali da je to taj one stop e, zapravo ured Ujedinjenih naroda za sve vrste uzajamnih fondova i pomoći koja se preko njih e, upućuje. E, tu smo mislili da je to bolji način rada, to je dobar primjer. Međutim, Poanta je u tome da vi morate znati naravno gdje ćete dobiti informacije izravno na jednostavan, brz i jasan način čim uđete na internet. I to je, mislim, poanta bila. Pa prema tome, ono što oni imaju tu vrst zapravo jednog gatewaya, jednog portala, virtualnog za sve vrste uzajamnih fondova koje UN financira, to bi trebali i mi u Europskoj uniji stvoriti jer mi to za sada nemamo da bi bilo stvarno svrsishodnije. A sad bih tu prestala, prestao sa prezentacijom. Da, žao mi je da ste se morali toliko žuriti, ali moram kolegama reći da će sutra de facto odbor e, Uzemnog fonda Europske unije i Afrike imati sastanak. ja sam sada mislim Ignacio Korao će tamo na sutrašnjem tom sastanku zastupati naš odbor, a bit će nazočni i nekolicina, bit će nazočni nekolicina članova našeg predsjedništva i tajništva. A sad kad ste govorili upravo o ovim fondovima za razvoj, mislim parlament je izravno involviran u sam statut tog fonda i mislim da ćemo nakon tog e, događaja još stvar razmotriti i kasnije u odboru kako mi to obično radimo. Inače, kad se počelo s tim fondovima, prva situacija je bila još 2014. kad je nama bilo malo teško se involvirati jer smo imali izbore za parlament. Pa onda ćemo vidjeti kako će se to dalje razvijati. Ko se sve želi riječ e, za, želi javiti za riječ? Judith Sargentini, gospodin Schaffhauser, pa onda Marija Hojhler. Judith prvo. Hvala i hvala Sepsu na ovom istraživanju. Mislim da je ovaj odbor u svom radu se puno time bavi. Mi imamo i radnu skupinu o migracijama, recimo, specijaliziranu, koja se upravo bavi s time kako financirati različite probleme vezane za fenomen migracije. Zbog toga sam jako sretna s ovim vašim izvješćem, vašom studijom. Pa me sad zanima kako izgleda vaš pogled u budućnosti, naime čeg se ja bojim. Vi ste govorili upravo o tome da se uzajamni fondovi zbog nekih hitnih situacija i potreba etabliraju, ustanovljavaju. Ali sad je moje pitanje šta je, vi ste govorili o tome šta znači sve to hitna situacija. Mene zanima ako se te hitne situacije nestanu u 2020. Jer vidite što onda? Sadašnji projekti koji sada traju i odvijaju se, uglavnom njima diktiraju i upravljaju glavni donatori ili recimo različite agencije koje su povezane sa zemljama članicama i koje djeluju kao nekakvi da kažemo zadužene agencije, zadužena tijela za konkretne programe. Ali sad me recimo mislim to spadaju i e, i involviranje civilnog društva u dotičnim zemljama kojima se pruža pomoć, da i oni sudjeluju u realizaciji tih programa. Međutim, onda smo vidjeli da to se oni žale i e, primjerice pogotovo tamo gdje je Njemačko društvo za pomoć u razvoju i pružanje tehničke pomoći u razvoju recimo u nekoj zemlji radi, to smo isto već čuli, onda su se njihova tijela i civilno društvo i organizacije civilnog društva žalile da ne sudjeluju dovoljno. Pa me zanima šta će biti ako se to ponovi ovdje nakon 2020. Gospodine Schaffhauser. Već sam nekoliko puta rekao da sam za to u načelu, ali treba promijeniti način funkcioniranja. S jedne strane imamo proračunsku pomoć, to je pomoć za koju trebamo reći da pomoć završava u jednoj crnoj rupi u državama i nad tim novcem imamo kontrolu. A s druge strane imamo, i tu mislim da trebamo istim nastaviti, humanitarnu pomoć E, koja ide u dugama civilnog društva. To je koristan novac zato što treba u hitnim situacijama e, pomoći lokalnom stanovništvu, čak i ako više nema vlade. Dakle, to neće pomoći razvoju, ali moramo obaviti tu humanitarnu pomoć. Ali s druge strane imamo i razvojnu pomoć za sigurnost i razvoj. I to je ono čime opravdavamo ove nove političke mjere i to je kada smo suočeni sa nekim novim situacijama gdje se poklapaju ta dva aspekta sigurnosti i razvoja. Za to nam je potreban e, primjeren instrument, a fond je dobar instrument ako odgovara na ta pitanja sigurnosti i razvoja na jedan cjelovit način, kao prvo, a kao drugo, taj fond mora surađivati sa državom Dakle, mora postojati suodlučivanje gdje te obje strane, kao kada potpisujete neke, neke rashode, dakle s jedne strane imate predstavnika Europske unije na terenu, a s druge, strane imate predstavnike državnih vlasti. Dakle, ne radi se o globalnom proračunu, već se radi o posebnim sigurnosnim razvojnim projektima s kojima želimo ostvariti s jedne strane sigurnost, a s druge strane ostvariti gospodarski razvoj kao dinamiku. I taj instrument fond Beku trenutno to ne dopušta, zato što taj fond ne surađuje sa državom. A naravno da i parlament ne smije ostati postrance iz svega toga. To ne smije biti izvan proračuna, jer je to način da se izbjegne parlament s jedne strane, s druge strane je to način da se izbjegnu e, postupci financiranja komisije, a naravno da cijelo ukupno financijsko upravljanje treba biti pod kontrolom. Dakle, ne smijemo gubiti novac samo zato što uspostavljamo uzajamni fond i ne smijemo samo zato zbog toga biti neodgovorni. I stoga ja smatram da doista moramo razmisliti o tome kako se može takav jedan instrument za sigurnost i razvoj uspostaviti sa afričkim državama. Ali da pritom eh, ne pružamo samo proračunsku pomoć e, kao novac koji će završiti u e, džepovima države, već da to iskoristamo za pojedine specifične projekte. Hvala. Marija Hojbuh. Hvala lijepa na vašem izvješću. Nažalost nisam uspjela sve čuti od te prezentacije, ali ono što sam čula se uvijek zapravo potpuno poklapa sa našom kritikom koju ovdje stalno iznosimo Naime, da nije sav novac koji iz proračuna odlazi u različite fondove i za pomoć, da se koristi izvan, preko glave parlamenta, dakle bez obzira što je to iz proračuna da parlament tu ne vrši svoj zakonitu zadaću nadzora. I mislim da to nije u redu i da je to, mm, mislimo da je i komisija toga svjesna, a mi smo uvijek iznova to jasno i glasno kritizirali. Pa sad moje pitanje vama, jeste li razmislili o tome, jeste pogledali na budućnost i razmišljali kako bi to moglo izgledati u budućnosti, pogotovo u odnosu na onaj jedinstveni single instrument e, i kako će to riješiti komisija u sljedećem BFO-u. Meni se čini da kad imamo jedan takav zajednički vanjski instrument sa 20% e, fleksibilnosti, da mi možemo onda unutar tih 20% predviđenih za fleksibilne mjere za fleksibilnost. Možemo tu svašta unutra utrpati pa recimo i neke stvari koje se rade za uzajamne fondove koji su vremenski ograničeni. Jeste li vi već pogledali, da kažemo, razmišljali o tome kako bi ti uzajamni fondovi zapravo povjerenja mogli financirati, kako bi to izgledalo? Hvala, mislim da je to kraj pitanja, a i onda imam još jedno pitanje. Jedan od razloga zbog koje nam komisija obično navodi je da se zato ide na uzajamne fondove kako bi i drugi mogli pridonijeti. Mene sad zanima koliko su drugi pridonijeli, recimo ili zemlje članice ili treće zemlje ili neke druge svjetske ili makar regionalne ili čak lokalne organizacije u tim uzajamnim fondovima. Evo, izvolite. Mi ćemo prvo dati da naši e, predavači, dakle naši prezenteri ovdje odgovore na pitanje, onda ćemo dati riječ komisiji. I ja ću odgovoriti na engleskom na sva pitanja, iako bih mogao i na francuskom i na njemačkom to učiniti, ali evo, napravit ćemo to sve na engleskom. Dakle, pitanje o tome da li smo razmišljali o budućnosti, kako to to je jako važno. Ne mislim da je to isključivi problem za pružanje pomoći u razvoju. Jer kad god se ovakav nekakav hitni uzajamni fond stvori, onda on obično u nekom trenutku ili nestane ili pređe u one vanjske instrumente. A ja mislim da je važno da netko doista pogleda što je prije moguće, što se de facto događa i da počne analizirati kako bi se taj projekt mogao više usaditi među lokalne eh, organizacije i lokalno civilno društvo tamo gdje se pruža pomoć, kako bi se na njih moglo više prebaciti. I mislim da možda je to recimo pravi put da se to radi sa poznatim partnerima, ali zaista mora postojati jedno razdoblje prelaza, tranzicijsko razdoblje, se to polako prebaci na lokalnu sredinu. I u svakom slučaju bi to trebalo i razraditi. Mora postojati mogućnost za to. Ja inače ne vidim vrlo često uh, taj način i to postupanje da neko uopće tako misli. Da, imamo ovaj jedan uzajamni fond koji je zbog hitne situacije osnovan, a kako bi sad mogli to kasnije prebaciti i na lokalnu zajednicu i iz kojih fondova instrumenata će se to kasnije financirati ili sufinancirati. Mislim da je to ozbiljan problem. Zatim dobili smo i pitanje o tome kako, koliko je koristan taj fond u teškim situacijama. Mi to ne, dovod, dovodimo u pitanje kad imamo tešku situaciju, kompleksnu situaciju, humanitarnu, jednu tešku ili katastrofalnu situaciju pitanje, onda je drugo pitanje zašto Evropska unija e, nema onda kapacitet da odgovori u takvim situacijama i bez eksternih sredstava i fondova. A onda bi to bilo bi korisno se pozabaviti onda takvim i tako riješiti bitna pitanja, pogotovo kad je sigurnost involvirana. Sigurno da Evropska unija ima sad eh, većih problema nego što je prije bilo jer je cijeli svijet postao kompliciraniji i interni proračun Europske unije jednostavno nije bio pripremljen za krize a ovi vanjski sredstva, vanjski fondovi Vanjsko financiranje je bilo razvijeno zapravo za normalne probleme, običajne regionalne probleme u razvoju i ostalom, a onda su došle hitne situacije. Sad je pitanje da li možemo za budućnost stvoriti jedan proračun koji će imati dovoljno fleksibilnosti, odnosno sredstva za hitne situacije, da se i bez ogromnih procedura ili traženja sredstava sa strane ili stvaranja novih instrumenata može reagirati na vrijeme i odmah. To je ono pitanje. I zato mi isto postavljamo to pitanje šta učiniti u budućnosti. Da, gledali smo i razmišljali smo o tom. Međutim, prije toga je bilo pitanje da li su i države kojima se pruži pomoć involvirane. Ja znam da u normalnoj područjima pružanja pomoći u razvoju postoje jasno strukture dotičnih vlada, čak i onim takozvanim Eh, instrumentima u kojima se to objedinjuje, mijenja, dakle uzajamnim fondovima, drugim riječima, da je tu komisija angažirana, i, ali isto tako i zemlje u kojima se to odvija i one sudjeluju i u donošenju te strategije i svemu. Možda bi se tu trebalo malo poslužiti našim dosadašnjim iskustvom i situacija gdje su te zemlje bile involvirane i u prijašnjim instrumentima da se na taj način odvija cijela procedura i stvar operacionalizira i dalje. Zatim kod ovog jedinstvenog instrumenta, to je što ste pitali, single instrumenta, opće je raspoloženje i postoji već duže vremena taj pokret, da kažemo, borba da se stvori jedan jedinstveni instrument. E, to bi bio način da cijelo financiranje bude brže. Jer ako imate jedinstven instrument, onda ne morate tražiti dozvole da prebacujete iz jednog naslova u drugi novce, iz jednog fonda u drugi, interno, eksterno i tako dalje. I osim toga je pitanje naravno garantiranja stabilnosti financiranja. A stvaranje jednog jedinstvenog fonda bi moglo razriješiti i mnoge probleme vezane tih uz, sa fondove. Međutim, pitam se da li je fleksibilnost dovoljna ili je potrebno imati jedan zapravo specifični fond ili postotak nekog fonda koji jednostavno nije dodijeljen, nije alociran i onda ga možete koristiti kao onu rezervu za fleksibilnost za hitne situacije. I možda da se to recimo negdje stavi unutar europskog proračuna i onda Vidite, mm, mi imamo svako, svako se buni kad se njegov komad kolača proračunskog treba načeti, svi ograničavaju dokle se to može raditi. Pogledajte samo poljoprivredu. Tako da bi to trebalo napred predvidjeti. Ali mene zanima da li imamo nešto uopće za unutar Evropske unije za djelovanje. A za vanjsko mora biti nešto što stabilno financira i što može hitno reagirati. S čim se može hitno reagirati. I e, sad pitanje je kako će zemlje tome doprinjeti i doprinose. Zapravo uzajamni fondovi nisu baš bili nešto jako atraktivno pa da bi privukli novce iz zemalja članica. E, Bilo je slučajeva, to su bila vrlo sitna financiranja onda, sufinanciranja. Uglavnom, situacija je da zemlje članice vrlo malo sufinanciraju, i onda na kraju se moraju sredstva iz europskog proračuna prebaciti e, da se pokrije onaj dio troškova kojeg smo mislili da će zemlje članice pokriti. Evo recimo iz onih očekivanja o Junkerovom planu, kak smo došli od toga i s tim smo stvarali te fondove i trebali su onda i zemlje pridonijeti za stvaranje uzajamnih fondova, ali ne, zemlje nisu zapravo općenito govoreći puno pridonjele osim onih možda zemalja koje su same nekakav fond zbog neke situacije tražili, inicirali, onda su možda malo velikodušnije. Ali generalno mislim da nisu baš bile jako velikodušne zemlje članice, nego da je onda financiranje uvijek prebačeno i dolazilo samo iz europskog proračuna. Mislim da nemamo tu ni nikakvih izuzeća. Maybe, uh, Može samo neke brojke za uzemni fond BQ, tri četvrtine ukupnog financiranja dolazi iz europskog proračuna, samo jedna četvrtina dolazi od država članica, a zatim još i manje država članica doprinose za uspredu sa Europskom komisijom za drugi uzajamni fond koji je obuhvaćen vašim e, dakle 3,38 e, milijardi je, su se obezali država, 29 e, je, milijardi je Europska unija dala, samo 400 milijuna su dali donatori i države članice Europske unije. Dakle, da, postoji ta dodatnost i države članice onda postanu vidljivija ali onda postoji ta interna kompleksna struktura da te države članice koje su se da će uplatiti nešto, da onda očekuju da će nekako i provoditi te projekte i to je jasno proizašlo iz ove internetske ankete koju smo pokrenuli i iz e, rasprava u okviru tematskih skupina gdje su strane otvoreno rekle da su frustrirane zbog toga. Još jedno drugo pravilo koje je dosta složeno što se ovog tiče je pravilo od 5% za administraciju, dakle da samo 5% od uzemnog fonda se smije u administrativne svrhe iskoristiti i to je bio jedan od razloga zbog koje smo htjeli pokazati da su uzemni fondovi Europske unije jeftinije od uzemnih fondova ujednih naroda, ali kada gledamo kako se upravlja uzemnim fondovima, onda često nije jasno što nije uključeno u administrativnim troškovima, primjerice uredski materijal, i to je također nešto što je postavilo kao pitanje, što je postavilo kao pitanje revizorski sud. I tijekom ovog procesa smo saznali da se zapravo dosta često događa sljedeće, posebice kada se ide kroz delegirane sporazume, da nacionalne države članice dobiju novac u okviru svojih nazivnih agencija, ali da kad, kad to nije operativno što se tiče države koje se to tiče i onda će se uzeti kao dobavljači međunarodne organizacije, znači međunarodne organizacije pa nekoj lokalnoj organizaciji to e, dati kao podizvođača. Dakle, što se tiče upravljanja i nadzora, tu postoje dakle slojevi i onda to dovodi do određenih pitanja. Dakle, vezano uz to kakve su te strukture, kako se upravljati tim fondovima. S time se želi osigurati da se financiraju samo najbolji projekti, najbolji projekti koji su učinkoviti što se tiče troška. I iz uzemnog fonda BQ imamo iskustva koje pokazuju da kad e, je tržno natjecanje bilo ograničeno na neki način, onda su se češće, su se brže ugovorili ti projekti, E, udruge civilne društva su se mogle natjecati na temelju zasluga i učinkovitosti po pitanju troškova što je donijelo više transparentnosti u taj postupak. I Ispričavam se, moramo zaključiti u 18.30. Želim dati riječ komisiji. Imamo usme pojatelji samo do 6.30 s nama. Da, izvolite. Europska komisija. Didje Vese. Hvala vam, gospođo predsjednice. Pokušat ću odgovoriti na sažet način na sve primjedbe, preporuke i prijedloge koje smo čuli. Kao prvo, zahvaljujem na ovoj studiji i na dodanoj vrijednosti studije. To je uvijek važno za nas kao Europsku komisiju da imamo to. Što se tiče uloge Europskog parlamenta, dakle Europska komisija uključuje Europski parlament u upravljanje fondovima a parlament ima i status promatrača u upravnom odboru za recimo u fondu za Afriku, a i spomenuli ste gospođo predsjednice, imamo i sljedeći sastanak e, odbora koji je odlučan jer će tu parlament dobiti priliku biti predstavljen. Što se tiče odobrenja aktivnosti i uključivanja parlamenta u to, treba znati da je provođenje europskog proračuna u nadležnosti Europske komisije te da su uzajemni fondovi prema svojim ugovorima e, provedbeni instrumenti proračuna u vanjskoj službi i zbog toga je taj postupak odlučivanja o provedbi uzajemnih fondova nešto što je i dalje u isključivoj nadležnosti Europske komisije. Ali Europski parlament može ispuniti svoje pravo informiranja i pravo nadzora e, u sklopu izvješćivanja Europske komisije imamo dakle jedinstveno godišnje izvješće o provedbi svakog uzajamnog fonda. Dakle, govorili smo o onom jedinstvenom portalu, ovdje je to dokument kojeg izrađuje glavna uprava Buđ. Godišnje izvješće o računima i o financijskim sredstvima za uzajamne fondove te e, tromjesečna e, izvješća isto tako o svakom uzajamnom fondu. Govorili smo o dodane vrijednosti učinkoviti uzemnih fondova. Ako recimo vidimo uzemni fond za Afriku, s kojom želimo na fleksibilan, brz i odlučan način odgovoriti na hitne situacije. Tu se radilo o stabilnosti u Čadu i jednoj drugoj državi i gdje smo htjeli isto tako migracijsku krizu s time riješiti. Istina je da studija ne govori o rezultatima i posljedicama toga, ali želim posjetiti ipak da je taj uzavni fond eh, omogućio da se 3700 osoba spasi u pustinji, a vidimo da je 13.000 ljudi ostvarilo pravo na povratak u domovenu. To su već rezultati koje imamo danas, a sa klasičnom razvojnom pomoći to ne bi bilo moguće postići i tu moramo biti iskreni međusobno. Zatim isto tako tu se radi o prisilnom pisanim migracijama također, vezano uz gospodarstvo i zapošljavanje, tu postoje dugotrajni učinci i istina je da se na u Senegala pokazalo da ti projekti funkcioniraju, imamo projekte koji su projekti s, s visokom performansom, sa ciljem da imamo veću učinkovitost i fleksibilnost. Parlament je posjetio te projekte i danas već vidimo tu rezultate da smo morali provesti studije o tome kako da identificiramo, kako da provodimo te projekte, ne bismo danas imali te rezultate kao ove koje ste imali prilike vidjeti u Senegalu. Zatim još jedna kratka analiza e, što se tiče e, instrumenta iz europskog proračuna, iz europskog fonda na svom uzajamnih fondova. Jasno je da uzajamni fond za Afriku da je bio značajno brži sa 33 dana za identificiranje aktivnosti, a treba nam 326 dana za druge instrumente i 180 dana za ugovaranje, a to je rok koji bismo htjeli još smanjiti. A vidimo da nam treba više od 450 dana za ugovaranje u okviru drugih instrumenta. Što znači da na temelju brojki, činjenično gledano, vidimo da se, je tu došlo do ubrzanja. Što se tiče uloge agencija država članica i samih država članica, samo da znate, postoji e, izvješće Europskog suda koje se trenutno izrađuje koje nije pokazalo da postoji sukob interesa kod država članica. Mislim da je to važno reći kako bismo poštivali u potpunosti financijsku uredbu. Dakle, predstavnici država članica imaju pravo glasa, oni su sugovornici sa Europskom komisijom u okviru operativnog odbora i u okviru upravljačkog odbora uzemnih fondova. Neke agencije redovito E, isto tako sudjeluju na tim sastancima samo kao promatrači. E, točno je da te agencije zaprimaju značajna sredstva. Zašto? Zato što su više na terenu prisutne od drugih, zato što imaju značajne kapacitete za provedbu i stoga imaju stvarnu dodatnu vrijednost koju mogu dati tom uzajemnom fondu i te agencije moraju raditi na terenu. Za neku agenciju, za neku udrugu civilnog društva raditi na terenu, za to je potrebno vremena. Treba dobiti osoblje, treba otvoriti urede, treba znati nešto o toj državi. za to je potrebno vremena. A ovdje nam je sve hitno, ne možemo čekati da neka agencija e, iskoristi dva, dvije, tri godine kako bi se uspostavila na terenu. Ali mi ipak pokušavamo surađivati sa tim agencijama i raditi s njima, to znači da su te agencije eliminirane, ali kada pokušavamo hitno predstaviti neke projekte, hitno ih ugovoriti, onda ne, možemo čekati mjesecima ili godinama kako bi se neka agencija uspostavila na terenu i shvatila kako je tamo činjenično stanje. A na kraju važno je to bih htio reći da treba podsjetiti da iza tih e, brojki o financijskim sredstvima od država, članica i unih naroda da se procjenjuje da se šest e, od deset ugovora uspostavlja sa predstavnicima civilnog društva. Dakle, kada se kaže da civilno društvo dobiva značajan dio financijskih sredstava iz uzemnih fondova, onda možemo zapravo vidjeti da danas e, imamo tu financijska sredstva koja idu izravno udrugama civilnog društva, kako putem država članica, kako putem jednih naroda i da više od polovice tih uzemnih fondova se provodi od strane udruga civilnog društva, dakle na međunarodnoj ili na lokalnoj razini. Također da se osvrnem na onu točku vezano s države članice koje su sudjelovale sa 400 milijuna eura u financiranju, to je spomenuto pa možemo promatrati da je čaša poluprazna ili polupuna. Dakle, točno je da su države članice kada će dodati 400 milijuna. Mi smo više puta e, to i zatražili. Mi mislimo da je 400 milijuna eura već dosta velik napor, posebice ako pogledamo ove najnovije brojke koje će se sutra predstaviti na upravljačkom odboru. Dakle, imamo 157 milijuna eura za Njemačku, 140 milijuna za Italiju, više od 10 milijuna za Češku, za Poljsku, e, zatim Francuska je na 9 milijuna eura. Dakle, treba jasno reći da se i tu stupaju financijska sredstva. Postoje zemlje poput Poljske i drugih koje sam naveo, primjerice Francuske, koji se uključuju u tu dodatnost uzajamnih fondova. Dakle, nešto se tu ipak promijenilo, evo ubrzat ću. Spomenut ću i uzajamne fondove Ujedinih naroda. Ti uzajamni fondovi o kojima danas raspravljamo, što su nam oni omogućili? Pa da Europska unija i Europska komisija ne stavlja svoja financijska sredstva u te uzajamne fondove Ujedinih naroda. Dakle, bili parlament mogu imati mjesto na odboru u nekom uzemnom fondu jednih naroda, pa o tome se uopće ne bi raspravljalo. Dakle, bili parlament mogao imati nadzor nad e, načinom upravljanja uzemnih fondova? Ne, dakle, tome nije bilo slučaj prije. Danas, zahvaljujući uzemnim fondovima Europske komisije, se odvija ta rasprava i to je vrlo važno. Dakle, svaki europski građan ima tu interesa u tome da Europski parlament vrši svoju ulogu nadzora, ali to je zahvaljujući tome što imamo uzajemne fondove Europske unije, što je to uopće moguće. I na kraju ću zaključiti sa tim jedinstvenim portalom koji je također važan. Treba znati da ti uzajemni fondovi imaju e, jedan dosljedan, jednu dosljednu prirodu da se provode u određenom, okviru i da nije dobro da se paralelna struktura uspostavi sa jednim jedinstvenim portalom i e, da to bude izvan tih geografskih i budućih rasprava i izvan klasičnih instrumenta. Dakle, ja bih rekao da imamo klasične instrumente razvoja i te uzajamne fondove koji moraju biti usklađeni. I e, bilo da je to u glavnoj upravi NIR ili glavnoj upravi DEFCO, e, vidimo da su te, ti uzajemni fondovi integrirani sa našim delegacijama i da su integrirani na geografski način s našim strukturama. Naravno, tu ima nekih drugih pitanja. Gospodine Schaffhauser, možete li pričekati koji trenutak? Hvala. Samo da kažem tko govori na mobitelu. Svi vas možemo čuti, molim vas da zgasite mobitel. Da, dakle, države članice usupaju na bilateralne ali kako znamo da to nisu od bilateralne pomoći za to preusmjerili i zatim ako troše na projekte i moraju to učiniti sami, onda se i tu javljaju neka pitanja. Javlja se pitanje zašto je potrebno toliko vremena da se prikupi novac za normalne programe ali vjerojatno ćemo s tom raspravom nastaviti i vjerojatno ćemo o tome još razgovarati. Hvala komisiji, hvala govornicima. Vjerujem da ćemo se vratiti na ovu temu u budućnosti. Ispričavam se, ja sam e, imala informaciju da samo jedna osoba iz komisije želi govoriti, ne znam odakle ste iz komisije. Iz glavne uprave NIR. Ako mogu dodati možda nekoliko specifičnih informacija. U redu, predlažem da oslobodimo usmene provoditelje. Prekasno je, žao mi, nisam znala da se želite javiti za riječ, ali usmeni provoditelji nas napuštaju, 6.30 je. Možete mi doći privatno reći što ste htjeli reći, ali kolega želi da zaključimo sastanak. Sutra krećemo u 9 sati sa sastankom koordinatora i zatim u 10.15 nastavljamo sa glasovanjem. Hvala.